ali sljedeći put ćemo se morati organizirati da krenemo na vrijeme. Prelazimo odmah na dnevni red. Prva točka je usvajanje dnevnog reda. Ako nemate nikakve primjedbe, mogu smatrati da je ovaj nacrt dnevnog reda usvojen ovakav kakav jest. A sada nekoliko obavijesti. Prvo se odnosi na prevođenje. Danas imamo prevođenje na 23 jezika i moram vas obavijestiti da što se tiče više jezičnog pristupa u parlamentu, da ćemo uvijek nastojati imati prijevod na što više jezika u našem odboru. No, s obzirom na, eh, naravno, to će ovisiti o dostupnosti prevoditelja. Ponekad ćemo također morati imati sastanke u dvoranama u kojima nemamo sve kabine, tako da želim vam reći da će se ponekad događati da ćemo možda imati koji jezik manje. Svi znate da moramo raditi i na snižavanju troškova, tako da ljubazno molim sve članove odbora da ako neće doći na neki od sastanaka, da obavijeste tajništvo na vrijeme. Kako bismo mogli smanjiti broj e, jezika na koji se prevodi. Naravno, sve je to u cilju smanjenja mm, troškova. Druga obavijest se odnosi na e, prenošenje putem interneta sastanaka našeg odbora. Nastavit ćemo sa dosadašnjom praksom što se toga tiče. Odbor za zaštitu okoliša je vodeći odbor u e, projektu smanjenja korištenja papira u Europskom parlamentu. Tako da i u tom slučaju ako neki članovi odbora ne žele dobiti papirnate primjerke, već im je dovoljan primjer u elektronskom obliku koji će uvijek biti dostupan na web stranici odpora. Dakle, kolege koji ne žele dobiti papirnate primjerke da također o tome obavijeste tajništvo. Još jedna obavijest Mm, koja se odnosi na ovaj paket dobrodošlice u odbor Envi. E, dobili ste ga na vašim e, stolovima i na različitim je jezicima. Taj je paket podijeljen i sadrži uvod u rad odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Tu ćete pronaći sve informacije o zakonodavnim postupcima unutar Europskog parlamenta, te čitav niz podataka o aktivnostima kojima ćemo se baviti u osmom sazivu. Elektronska verzija ovog e, paketa dobrodošlice je također dostupna na web stranicama našeg odbora od danas. Sljedeća obavijest je jedna dobra obavijest, jedna pozitivna obavijest. Danas popodne, 15 minuta prije početka popodnevne e, sjednice, dakle u 14.45, e, napravit ćemo jednu obiteljsku fotografiju. Dakle, fotografiju svih članova našeg odbora. Pozivam sve članove da budu e, da dođu, da se urede, kako bismo se mogli zajedno fotografirati. Naravno, tu, tu ćemo fotografiju kasnije koristiti u brojnim e, prilikama. Fotografiranje će se održati u ovoj dvorani u kojoj se sastaje odbor. Sljedeći sastanak odbora će biti 3. rujna ujutro od 9 do 12.30 te popodne od 15 sati do 18.30. A sastanak e, koji je predviđen 4. rujna je otkazan. A sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, sljedeća točka su preporuke e, koordinatora. 14. srpnja u Strasburu su se sastali naši koordinatori. Zapisnik s tog sastanka je poslan svim našim članovima, a sada je dostupan u e, dokumentima za sastanke. Budući da nismo primili e, nikakve primjedbe, možemo smatrati ovaj zapisnik usvojen. Dakle, zapisnik je kao što sam rekao svima dostupan u elektronskoj verziji i možete ga pronaći među dokumentima za sastanke. Sljedeća točka dnevnog reda je opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015. dio koji se odnosi na Europsku komisiju ljubazno vas molim, s obzirom na moje prethodno iskustvo u e, odboru za proračune, ja sam uvijek bio izvjestitelj za proračune u proteklim godinama, tako da sam ja zamoljen da sastavim mišljenje za naš odbor. To je mišljenje jučer poslano elektronskom poštom, isključivo je na e, engleskom zato što nismo imali dovoljno vremena. A sada mijenjam svoju ulogu i nastavit ću kao izvjestitelj za ovo mišljenje. Dakle, o proračunu za 2015. U nacrtu mišljenja sam najprije definirao e, obveze i plaćanja za sljedeći proračun. Kao što i uvijek se događa, e, razina obveza je viša od razine plaćanja, to je uvijek tako. I to je dovelo do toga da su se ralovi, dakle neisplaćene obveze, rasle iz godine u godinu. To su dakle ono što se ne plaća tokom te godine i onda prelazi u drugu godinu i tako se samo akumuliraju. U okviru proračuna smo naglasili ono što je bitno za što spada u nadležnost ovog odbora i to se posebice odnosi na neke programe. I bojim se da postoji da postoji opasnost da neće biti dovoljno sredstva za predviđena plaćanja. U mišljenju smo pod točkom sedam. rekli da za program LIFE u usporedbi sa proračunom za prošlu godinu imamo porast za 23,3 milijuna za okoliš i 7,2 milijuna za klimatske promjene. No, iako taj porast, pogotovo u slučaju okoliša i e, klimatskih promjena, iako bi to trebalo biti dovoljno za pokrivanje svih potreba u 2015. Onaj dio koji se odnosi na okoliš odražava nedostatak plaćanja i bojim se da, neće biti, da to neće biti dovoljno za pokriti sve potrebe iz 2015. To znači da ono što je predviđeno u ovom proračunu, da prema tome dakle da ćemo imati nedostatak uh, sredstva predviđena za plaćanje. Zato smo u, u ovom mišljenju pitali komisiju i pitali vijeće da osiguraju dostatne resurse, da se ti resursi zadrže u proračunu, možda kroz e, izmjene proračuna, kako bi se omogućilo učinkovito ispunjavanje programa koji se odnose na okoliš za vrijeme čitave 2015. bez bespotrebnih zaustavljanja i odgoda zbog e, nedostatka sredstava. Ostale teme koje su naglašene u ovom mišljenju se odnose na agencije. Znate da postoji e, program cijele komisije i da se u pet godina e, za pet posto želi smanjiti e, osoblje koje radi u svim službama komisije, uključujući i agencije. To predstavlja opasnost za neke agencije i to posebice za agencije koje čije djelatnosti su vezane uz vanjske usluge. To znači da te agencije jedan dio sredstava e, ne dobivaju iz, dakle jedan dio sredstava dobivaju iz e, proračuna Europske unije, ali jedan dio sredstava dolazi i direktno iz e, naknada koje plaćaju tvrtke. I to za usluge koje te agencije pružaju. To bi moglo E, dovesti u opasnost postojanje i djelatnost nekih agencija. Zato smo e, tu spomenuli dvije agencije. To su problemi koje smo uočili, a i problemi koji bi mogli nastati zbog smanjenja e, sredstava za te agencije. Na kraju smo naglasili i važnost koju odbor za zaštitu okoliša da je pilot projektima i pripremnim projektima, budući da su to e, inicijative koje su primjerene sljedećim zakonodavnim e, aktima i želimo naglasiti da pilot projekti koji su vezani uz e, teme našeg odbora i želimo da se takvi projekti financiraju iz proračuna za 2015. Eto, to je kratki sažetak našeg e, mišljenja. Dao bih odmah riječ e, komisiji. Ovdje je voditelj voditelja za financiranje iz opće uprave za okoliš. Hvala gospodine predsjedniče. Možda nekoliko riječi budući da se radi o novom e, proračunu za okoliš općenito. Kada se radi o obveze imamo nešto manje od 500 e, milijuna, dakle 500 milijuna za nacrt proračuna 2015. A što se tiče plaćanja imamo nešto manje od 400 milijuna 380 milijuna točnije rečeno za 2015. godinu. Kada tu usporedimo sa općim proračunom od 140 e, e, milijardi obveza i otprilike toliko isto plaćanja. To se čini vrlo malo, ali radi se tu o borbi protiv e, klimatskih promjena, radi se isto tako i sa vezom sa živačkom um, politikom, sa poljoprivrednom politikom, sa politikom vanjskom djelovanja. Ne znamo točno koliko će nam biti rashodi, ali mislimo da će 15% otprilike zajedničkog europskog proračuna biti posvećen upravo tim zelenim politikama. I u roku od dvije godine želimo uvesti jedan sustav sljedivosti tih e, rashoda kako bismo se koncentrirali na borbu protiv klimatskih promjena, isto tako na zaštitu biološke raznolikosti s druge strane. Taj proračun za okoliš prije svega treba predstavljati 80 ili 85% program LIFE, zatim isto tako doprinosi vanjskih e, organa koji se brinu o okolišu, isto tako i od strane doprinosa raznih agencija putem pilot projekata i pripremnih aktivnosti, kao što je predsjednik naglasio. U 2015. godini nacrt proračuna komisije slijedi liniju višegodišnjeg financijskog okvira i odluka koje su također donesene što se tiče rashoda raznih agencija. Agencija za okoliš koja je situirana u Kopenhagenu e, se smatra iznimno bitnom i mi slijedimo razna ograničenja koja su specifična za takve vrste agencije u našem nacrtu. Za 2015. godinu smo također izrazili nekoliko zabrinutosti, nekoliko bojazni što se tiče razina plaćanja, kao što je to predsjednik naglasio. U usporedi s našim potrebama mi smatramo da od listopada, ako se naše analize potvrde, da ćemo imati poteškoće sa plaćanjima i da ćemo se morati okrenuti možda e, time da se transferiraju određena sredstva između pojedinih e, proračunskih stavaka. Mogli bismo se dakle naći u toj situaciji. Zatim isto tako još nešto za 2015. godinu, to se tiče naših e, doprinosa za agenciju za kemikalije. Tu imamo rashode vezane uz proizvode biocide i dio prihoda za tu agenciju dolazi iz industrije, iz poduzeća koji žele staviti na tržište za biocide. Od 2013. i 2014. godini smo morali pod pomoći toj agenciji, jer ti doprinosi nisu bili dovoljni, a za 2015. godinu i dalje vidimo da će najvjerojatnije ono raditi doprinosi padati, stoga vidimo da postoji jedan sistemski rizik za 2015. godinu i moramo naći održivo rješenje svojim vezi s ovom problemom honorara. Zatim isto tako 2015. godina će biti druga godina višegodišnjeg financijskog okvira, ali to će zapravo biti prva godina u kojem će taj okvir biti operativan sa dva nova elementa. Kao prvo imamo provedbu najvećeg dijela programa LIFE-a i e, to ćemo njene nadležnosti će djelomično preuzeti isto tako agencija ESME za mala i srednja poduzeća i isto tako će po prvi put svote iz europskog proračuna biti posvećene u financijskim projektima koje će voditi Europska investicijska banka vezanih uz smanjenje klimatskih promjena ili uz poticanje biološke raznolikosti. To su glavni elementi koje sam vam mogao predočiti o ovom proračunu. Možda ću predati Gidu klerku. sada riječ e, u ime opće uprave Sanko. Hvala. Što se tiče zaštite potrošača, imamo tu program za javno zdravstvo i program za, za zdravlje životinja i biljaka. Ako gledamo ukupni iznos, onda imamo otprilike 477 milijuna eura u e, obveze to je dakle podijeljeno na javno zdravstvo, zdravlje biljaka i zdravlje životinja. Imamo tri regulatorne agencije, dakle ECHA, EFSA i EMEA. Što se tiče kredita za plaćanje, oni točno odgovaraju drugoj godini višegodišnjeg financijskog okvira kao što je odlučeno što se tiče javnog zdravstva i zdravlje životinja. Što se tiče triju regulatornih agencija, Kod obveza imamo iznose koje su sukladne onome što je komisija objavila u svom priopćenju iz srpnja 2013. godine. Što se tiče obveza za e, preostalih sredstava za plaćanje, tu se nalazimo u sličnoj situaciji kao što rekao moj kolega iz opće uprave za klimatske promjene. Dakle, iznosi koje smo zaprimljeni bit će ograničeni uz obzir za višegodišnji financijski okvir i možda će doći do manjih e, problema sa plaćanjem, no to ovisi isto tako i o tome u kojem, kojem vremenskim rokovima će se koja sredstva isplatiti, jer se ta plaćanja ne odvijaju sva isto vrijeme i stoga trebamo pratiti situaciju pri izvršenju proračuna. Što se tiče regulatornih agencija, što se tiče ljudskih resursa, Komisija je odlučila primjenjivati ovaj, e, ovaj uštedu od 1% kod regulatornih agencija, ali isto tako bi se trebala vršiti raspodjela 1% osoblja među tim regulatornim agencijama. I e, to se je primijenilo na EFSU, EMEU i ECDC. Hvala. Javio nam se za riječ gospodin Vitema. Hvala, predsjedniče. I hvala vam na izvještaju. Mislim da je ovo mišljenje vrlo dobro. Htio sam reći e, nekoliko riječi o tome što ste vi rekli, e, a i komisija, dakle o jazu između sredstva za e, obveze i sredstva za plaćanje. Mislim da trebamo paziti da se smanji taj jaz i da se sredstva troše na e, fokusirane način. Što se tiče agencija, pozdravim e, ogromnu ulogu agencija sa malim i srednjim poduzećima zato što će to uvelike potaknuti poduzetništvo. A to je bitno, naravno, da naše industrije ostanu lideri u zelenim tehnologijama. Isto tako pozdravljam ulogu Europske investicijske banke koja će pomoći u financiranju inovativnih e, proizvoda. A što se tiče DG Sanko, dakle opće uprave Sanko, drago mi je da su predstavnici danas sa nama, e, zabrinjava me nedostatak sredstava za zarazne e, bolesti, na primjer izbijanje Svinske groznice. To je samo Ujedinjenoj kraljevini odnijelo gotovo jednu milijardu eura troška, a predviđeno je samo 400 milijuna eura, tako da to je nešto što me brine. I to je sve što sam htio reći, hvala vam. Gospodin Grote. Hvala lijepa jedan tjedan je bilo vrlo kratko vrijeme za ovo mišljenje, ali vi ste to odlično obavili. Čuli smo o agencijama da im dajemo sve više i više posla, ali to ne pratimo odgovarajućim financijskim sredstvima. I sada kosilicu primjenjujemo i želimo jednostavno srezati 5% osoblja. To smo već nekoliko, o tome smo raspravljali već nekoliko puta ovdje na odboru za okoliš. Juta Haug je bila izvjestiteljica, to smo kritizirali, međutim problemi su još uvijek tu i zato bih vas zamolio da to u buduće e, ozbiljnije shvatimo E, kako ne bismo svaki put iznova e, govorili o istim stvarima jer se tu naši zahtjevi jednostavno e, razlikuju od stvarnosti, od realnosti. Mislim da bismo trebali biti fleksibilniji i da bismo trebali imati više sluha za agencije jer to su agencije gdje poduzeća registriraju svoje proizvode, plaćaju naknade E, i oni naravno imaju pravo na to da e, te usluge e, tih agencija budu na odgovarajućem nivou, a to znači da ih moramo odgovarajuće financirati i da moraju imati dovoljno osoblja. Hvala, sad gospodin Gebelnih. Hvala gospodine predsjedniče. Dopustite mi da vam čestitam na prvom izvještaju u odboru za zaštitu okoliša. Imam dva pitanja koja se odnose na proračun i htio bih čuti i mišljenje komisije. Prvo se odnosi na bioraznolikost. Na temelju komunikacije komisije, komisija je izračunala da nam treba 5,8 milijardi eura godišnje kako bismo postigli naše ciljeve. A ciljevi su sadržani u strategiji o bioraznolikosti. Ja sam podnio nekoliko pitanja u, baš prije izborne pauze i odgovori su bili poprilično čudni. Ja nisam postavio pitanje o europskom proračunu zato što to je vrlo jasno i transparentno. Ja sam postavio pitanje o proračunima za bioraznolikost na razini zemalja članica. I slika je jasna. Komisija ne zna puno o proračunima u raznim zemljama članicama, to jest o proračunima koji se odnose na bioraznolikost. Tako da pitanje koje ja imam za komisiju je koji je sljedeći korak? Kako ćemo ostvariti naše e, ciljeve i strategije o bioraznolikosti ako imamo 4,6 milijuna eura u programu LIFE, pardon milijarde, a to je samo za jednu, to je zapravo predviđeno za sedam godina, a nije dovoljno niti za jednu godinu. Mislim da bismo trebali tražiti više odgovornosti od zemalja članica. Možda bi nam komisija mogla reći što planira učiniti sa zemljama članicama i da li planira izvršiti malo veći pritisak kako bi se proračuni za bioraznolikost povećali. Drugo pitanje e, se odnosi na e, agri i environment. Prošle godine E, smo zatražili da se značajan dio proračuna za okoliš i za poljoprivredu stavi na rezervu, Imali smo predviđenih 2,5 milijarde eura godišnje u toj schemi. Ne znam koliki je iznos sada, ali mislim da nije mnogo manji od 2,5 milijarde. Ako to usporedite sa sedmogodišnjim proračunom za program LIFE, vidjet ćete da je razlika ogromna. No, prema Europskom e, revizorskom sudu, okolišne dobiti od tih pol, te 2,5 milijarde eura su zapravo nepoznate. Mogle bi biti ograničene. Ja sam lani tražio u odboru za proračune da se 10% tog proračuna za poljoprivredu i okoliš stavi u rezervu i da se otpusti tek u trenutku kad se vide dobiti za okoliš i kad ih pokažu zemlje članice ili Europska komisija. Što se dogodilo od prošle godine? Jer ja mislim da ne bismo trebali e, trošiti toliko puno novaca za nešto što nije toliko relevantno za proračunske linije. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Girling. Hvala gospodine predsjedniče. Dopustite i meni da vam čestitam što ste tako brzo izradili ovo mišljenje. Nismo imali baš mnogo vremena za pogledati ga, ali želim reći samo nekoliko stvari. Kao prvo, mislim da bismo negdje trebali priznati da e, su vlade zemalja članica pod velikim pritiskom da smanje trošenje i dovedu svoje e, fiskalne situacije u red i e, to bi trebalo jednostavno priznati jer e, mislim da je ludo reći da bi e, proračun za zaštitu okoliša trebao ostati nedirnut iako se sve druge stavke u proračunu razmatraju i pokušava se sve rezati. S tim u vezi htjela bih vidjeti malo više strogosti, a ne ovako nejasne formulacije E, ne možemo e, zaobilaziti istinu, moramo reći direktno e, stvari onako kako jesu. Međutim, treba priznati da postoje druga pitanja koja su manje prioritetna, tako da je bolje trošiti na ono što jesu prioriteti. Ono što mi u ovom odboru radimo, često nam se kaže da je to e, neutralno, da nema učinak na proračun, međutim kasnije kad pogledamo e, kaže nam se na primjer da agencije ne uspijevaju izaći na kraj sa sredstvima koja smo im stavili na raspolaganje. Dakle, e, postoje stvari koje rade te agencije koje možda ne bi trebale raditi a mi ih e, opterećujemo novim i novim zadaćama, dakle morali bismo razmišljati o tome. Dakle, ja bih e, rado vidjela neke alternative i dodatne uštede e, kod troškova za agencije. E, mi ćemo dakle e, u vezi sa svim tim napraviti nekoliko amandmana. Hvala lijepa na pažnji. Hvala, sada riječ gospodin Hvala gospodine predsjedniče. Evropska unija ima više struke obveze e, preuzela je višestruke obveze na u međunarodnom planu što se tiče e, zaštite od klimatskih promjena i možda bi komisija trebala e, reći svoje stalište u vezi sa našim kašnjenjem u izvršavanju tih obveza. Hvala lijepa, gospođa Grostet. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Htjela bih se vratiti na probleme sa agencijama. Prije svega jedna agencija koju jako dobro poznajem, to je Europska agencija za lijekove u Londonu. Već desetljećima povjeravamo toj agenciji sve više odgovornosti odgovornosti koje su često vrlo opsežne i koje su vrlo važne. Tu ne smatram da bi mogli povratiti neke od tih e, odgovornosti ili ih primjesti drugdje. Radi se tu o farmakovigilanci, radi se o sigurnosti lijekova i znamo da postoji niz lijekova, između ostalog i inovativni lijekovi koji moraju obavezno proći kroz postupak te agencije, Europske agencije prije nego što se stave na tržište. Ono što bih ja htjela je svake godine se moramo boriti u ovom proračunu kako bismo doista provjerili da agencija ima dostatni proračun i znamo čitavo vrijeme da proširujemo njen opseg posla i tražimo od nje da uvijek radi sve brže. Tu moramo biti oprezni. Možda postoje agencije gdje možemo napraviti uštede, ali sigurno ne pri Europskoj agenciji za lijekove. Tu doista se moramo brinuti za to da proračun te agencije bude dostatan kako bi omogućio svim europskim građanima bolje javno zdravlje i da bi prije svega imali sve sva jamstva za sigurnost e, lijekova koji se stavljaju na tržište. Hvala, sada gospodin Hvala gospodine predsjedniče, hvala na ovom mišljenju. Imam vrlo jednostavno e, pitanje. U prošlom sazivu je uvijek Juta Haug bila ta koja se bavila tim pitanjima. Dakle, e, moje pitanje izvjestitelju bi bilo ako, da li još uvijek i vi namjeravate e, nastaviti sa praksom koju je primjela gospođa Juta Haug koja je pokušavala E, ustanoviti stari proračun. Budući da se niš, više nitko nije javio za riječ, ja ću sada pokušati e, povezati odgovore. Jasno je da ovo što smo kao inače radili, nacrt e, proračuna predviđa sredstva za obveze i sredstva za plaćanja. Vrlo često nam vijeće nakon toga smanji sredstva za plaćanje i ti su rezovi uglavnom vrlo linearni i ne uzimaju u obzir e, potrebe pojedinih programa, već jednostavno žele općenito smanjiti sredstva koja moraju platiti zemlje članice. S druge strane, prognoze komisije uzimaju u obzir potrebe i programe aktivnosti koje sve agencije, ali zapravo i svaki program ima. Tako da racionalno gledajući ja ću predstaviti sve amandmane kako bismo e, vratili onaj nacrt proračuna i vratili ga na liniju komisije. Kada budemo imali pregovore o proračunu, tada će odbor za proračune pokušati e, pregovarati s vijećem i pokušati e, se dogovoriti. Bilo je čitav niz specifičnih pitanja koje su bile postavljene komisiji, pa bih onda sada dao riječ predstavnicima komisije. Pa mislim da oni mogu odgovoriti e, vezano uz svoje e, nadležnosti. Da, hvala gospodine predsjedniče. Odgovorit ću na dva pitanja koje su mi postavljena veznih uz biološku raznolikost i o okolišu kao prvo što se tiče biološke raznolikosti i ove i ovog prekrivenog vrha ledenjaka o kojem sam malo prije govorio. Dakle, kao prvo komisija je sama dala primjer za to, time što je već dvije godine ustanovila sustav sljedivosti rashoda u svim u cijelom europskom proračunu. Što se tiče proračuna država članica, ono što komisija može učiniti u skladu s onim što je revizorski sud predložio u svom izvješću o biološkoj raznolikosti jest da zatraže država članica da izrade izvješća o svojim rashodima i da državama članicama pruži metodologiju koja im može omogućiti da ta izvješća budu međusobno dosljedna komisija bi mogla samo to učiniti naspram država članica. Što se tiče ovih poljoprivredno-okolišnih mjera, možemo vidjeti nedavnu, nedavne razvoje u proračunskim rashodima gdje smo prošli iz jednog izračuna, iz jedne kontrole koja je bila temeljena na ravnoteži, na strogoj ravnoteži tih rashoda prema rashodima koje se temelje na performancima i na izravnom učinku tih mjera. I revizorski sud e, prije svega sve više izrađuje izvješća o nekim elementima vezanim uz okoliš. On je to, on je to napravio uz biološku raznolikost i mjere za okoliš. Pa isto tako je izradila izvješće o mjerama za okoliš unutar poljoprivredne politike. I u tom smislu, iako se ne slažemo uvijek s revizorskim sudom, postoji tu e, jedan proturečni postupak, prije nego što se radi izvješća, mi ipak slijedimo preporuke koje nam pruža revizorski sud. Biće, dakle, su tako i praćenje tih preporuka koje smo dobili od revizorskog suda i mi ćemo predstaviti i e, to praćenje pred Europskim parlamentom. Što se tiče klimatskih promjena, tu ću predati riječ gospodinu Beku. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, u vezi sa našim međunarodnim obvezama e, postoji pet međunarodnih konvencija. Mi plaćamo naše e, doprinose Ujedinjenim narodima, Kyoto protokol također, To je također Kyoto protokol, potom Bečka konvencija i Montrealski protokol. Sve skupa mi govorimo o 850 tisuća eura godišnje. Već smo platili te doprinose u 2014. Dakle, to je plaćeno i sigurni smo da će također sljedeće godine biti plaćeni ako proračun ostane na ovom predloženom nivou. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. I ako mogu, samo bih odgovorio na pitanju vezi sa svinskom gripom. E, zajednički e, financijski okvir je objavljen u lipnju ove godine. To je dokument koji fiksira pravila i troškove e, iskorjenja ove bolesti. Dakle, to je jedan program, jedan godišnji sustav i zato su troškovi predviđeni E, za e, realizaciju tog programa. Hvala svima na doprinosima. Sada vas moram podsjetiti na rokove. Kao što znate, ove godine e, je postupak za donošenje proračuna skraće, skraćeni, tako da vrijeme koje imamo na raspolaganju je poprilično kratko. Rok za podnošenje amandmana je 24. srpnja, sutra, do 4 sata popodne. A isto, isti je taj amandman za, isto taj rok za amandmane na mišljenje i to mora biti sastavljeno na engleskom jeziku. Glasanje Glasati ćemo 3. rujna na sastanku odbora. I još jedna stvar koju moram dodati je da svi prijedlozi za pilot projekta i pripremne aktivnosti moraju biti predstavljene u obliku amandmana proračuna do sutra popodne u 16 sati. Tako da mislim da sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Pripreme za UN-ov sastanak na vrhu o klimi koji je predviđen za rujan 2014. Kao što dobro znate, 23. rujna glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon će održati sastanak na vrhu e, na marginama Opće skupštine UN-a. Summit je organiziran s ciljem da se mobiliziraju političke obveze pred konferenciju o klimi koja će se održati u Limi i u Parizu u prosincu 2014. i 2015. Um, glavni tajnik UN-a je pozvao političare da podupru i predlože projekte na tom samitu kako bi se ostvarili e, ciljevi koji se odnose na klimatske promjene. Ovdje imamo Danas je s nama gospodin Jostel Benke, glavni direktor opće uprave za klimu iz Europske komisije i on će nam predstaviti radne aktivnosti u sklopu pripreme ovog sastanka na vrhu i naravno odgovorit će na pitanja koja ćete mu željeti postaviti. Tako bih sada na 10 do 15 minuta odmah dao riječ gospodinu Debekeu da čujemo što nam ima za reći. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje na sastanku e, odbora Envi pod vašim predsjedavanjem. E, to je vrlo važan odbor i e, drago nam je što ćemo surađivati s vama u ovom sazivu. Što se tiče samita najvažniji element je gdje staviti važnost tog Bankimonovog samita na, međunarodnom, e, na međunarodnoj razini. To će biti prvi sastanak svjetskih e, vođa od Kopenhagena e, sa ciljem pripremanja novog sporazuma o borbi protiv klimatskih promjena E, e, koji se očekuje 2015. u Parizu. Dakle, to što će se dogoditi na tom sametu je vrlo važno i zato bih htio reći nekoliko riječi o tome gdje smo e, gdje se nalazimo u vezi sa tim međunarodnim sporazumom. Znamo da su znanstvenici izrazili svoje kolektivno mišljenje u izvješćima IPCC-a E, to su, e, e, rekli su da bez kontrole emisije stakleničkih plinova učinak na svjetskoj razini će biti porast temperature za 2,6 do 2,8 stupnjeva Celzija. Dakle, to moramo spriječiti i potrebna nam jedan globalni sporazum kako bismo ograničili porast temperature na maksimalno 2 stupnja Celzija kao što je već dogovoreno u okviru Konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama. Dakle, u 2011. dogovoreno je da se pripremi novi globalni sporazum do 2015. kako bi se taj porast temperature ograničio na maksimalno 2 stupnja Celzija. Ono što je ključno za nas i za mnoge druge države je da po prvi put taj sporazum bi trebao biti primjenjiv na sve e, strane, a ne samo na one koji su spomenuti u aneksu broj 1 iz 1992. E, Kako bi se osigurao uspjeh tog e, EU mora zadržati svoju vodeću ulogu E, i moramo ostati ambiciozni, osobito e, najveća gospodarstva. U Varšavi je prošle godine e, dogovoreno da najvažnija gospodarstva moraju podastriti svoje doprinose novom sporazumu do ožujka 2013. To bi dopustilo da se u 8-9 mjeseci napravi procjena E, prije nego što se usvoji konačni sporazum u 2015. u Parizu. Evropska unija će ispuniti te rokove u okviru tog e, okvira iz 2013. i planirano je da se do zaključka dođe u listopadu ove godine. Ono što ohrabruje e, su vijesti iz SAD-a gdje se sad konačno e, donosi zakoni o e, elektranama, također ohrabrujuće vijesti dobivamo iz Kine E, jer oni također sad poduzimaju mjere. Druga važna gospodarstva kao što su Japan, Indija, Brazil, Južna Afrička republika, Australija i drugi još uvijek moraju potvrditi da će i oni u prvom kvartalu 2015 dati svoje doprinose prije pregovora u Parizu. To je dakle trenutno e, važnost ovog samita Banki Muna, to je ključni korak na putu prema sljedećoj rundi pregovora koja će se odigrati u prosincu ove godine u Limi, samo 12 mjeseci prije e, konferencije u Parizu. Iako e, glavni tajnik UN-a E, ne sudjeluje u tim pregovorima, on će očito imati vrlo važnu ulogu e, i njegov sami će imati važan učinak e, i tako da svjetski vođe E, od njih se očekuje da sudjeluju na tom samitu i da e, izjave o, e, daju izjave o mjerama koje planiraju. Važno je da sva važna svjetska gospodarstva daju svoje doprinose kako bismo smanjili E, emisije stakleničkih plinova kako bi i najsiromašnije zemlje dobile jamstva da će dobiti potporu. Evropsku uniju će predstavljati predsjednik komisije Barroso i mnogi predsjednici e, država i vlada e, i mnogi ministri za zaštitu okoliša će također otputovati u New York. E, više od sto šefova država i vlada bit će nazočno na tom samitu, uključujući one iz Kine, Indije, Brazila, Meksika. Svi su oni već potvrdili da će sudjelovati i vjerojatno je da će također i predsjednik Obama biti E, nazočan. Tako da i Europska unija mora naravno biti na odgovarajući način e, predstavljena kako bismo pokazali svoju odličnost u borbi protiv klimatskih promjena. Dakle, što je to što Europska unija želi postići na tom samitu? Ono što je najvažnije vjerojatno je da svjetski vođe moraju ponovo potvrditi svoju posvećenost postizanju sporazuma u Parizu i e, E, postizanju sporazuma koji će osigurati porast temperature ispod 2 stupnja Celzija. Mi ćemo e, e, podastreti svoje mjere kako bismo postigli taj cilj i tražit ćemo od drugih važnih gospodarstava da učini isto. Mi ćemo također pokazati da što se tiče naših obveza za 2020 ne samo kod nas doma, nego i na međunarodnom planu mi već ispunjavamo sve naše obveze i vjerojatno ćemo čak i nadići svoje ciljeve za 2020. E, e, danas smo već blizu postizanja tih ciljeva jer smo vjerojatno svoje emisije smanjili za 18-19%, dok je naš cilj bio 20% do 2020. Također se nadamo da ćemo moći e, sklopiti važna partnerstva sa zemljama u razvoju u cijelom svijetu, jer mnogo novca e, za e, potporu tim državama trošimo i tako da to od njih možemo očekivati. Moramo poslati važan signal i politički signal u, i moramo dati potporu osobito najsiromašnijim zemljama. Evropska unija mora e, ponoviti svoju posvećenost e, postizanju ciljeva do 2030. i e, potvrđujući to svoju posvećenost eh, eh, okončanju eh, potpora za fosilna goriva i smanjenju emisija stakleničkih plinova. U kontekstu trostrukog C u prosincu ove godine u Limi ja sam siguran da će mnogi vođe e, e, reći što treba učiniti ne samo u Parizu nego i u Limi što se nas tiče. Mi mislimo da je krajnji čas da se u Limi dogovore svi elementi e, završnog teksta što se tiče financiranja i e, svih drugih važnih elemenata tog međunarodnog sporazuma. To bi također trebalo uključivati i odluku o e, zemljama od takozvanim namjeravanim doprinosima zemalja do 2030. i o e, zahtjevima u vezi s tim. E, Liva bi trebala također e, trebala potaknuti jedan međunarodni proces prije Pariza. Postoji e, jedno široko priznanje među svim zainteresiranim stranama da doprinosi koje pojedine zemlje žele namjeravaju dati takozvani NDC, To bi trebao biti najvažniji element tih pregovora, dakle što će se učiniti kako bi se smanjile emisije. Ali uz to moramo također e, e, omogućiti e, prilagodbu i financiranje i još samo nešto o financiranju. Lima će pokazivati, e, morati pokazati bitni napredak e, u tom pogledu. Biće riječi o kapitalizaciji e, fonda u tu svrhu. Dakle, summit Banki Muna daće novi poticaj tim procesima sa konferencijom u Parizu 2015. u E, vidu, ali sljedeća runda pregovora e, bit će u Limi koncem ove godine i ako se koncentriramo na te dvije konferencije to bi nam moralo omogućiti da postignemo bitni napredak kako bismo uspjeli smanjiti emisije i postići naše ciljeve u borbi protiv klimatskih promjena. Hvala vam direktore. Sada ćemo čuti kolega koji su se javili za riječ. Počeo bih sa gospodinom Lizeom u ime kluba zastupnika Pučana. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala eh, gospodine ravnatelju. Želim najprije podvući da je za nas eh, pučane vrlo važno, kao što ste vi rekli, da svi eh, važni sudionici u međunarodnom, tom međunarodnom sporazumu budu e, uključeni u te e, pregovore. E, ja bih jako rado zamolio gospodina Debeka da nam kaže nešto o razvoju u Kini i SAD-u. Tamo sigurno postoji svjetlo i sjena. Juče smo Um, saznali da u Kini postoji jedan sustav trgovine emisijama e, i vrlo bih rado saznao više o planovima e, SAD-a i o e, situaciji u Kini što se tiče e, ograničenja emisija CO2 u njihovim elektranama. E, ono što je važno je da kod svih tih planova imamo u vidu energiju, industriju koja je energetski intenzivna jer nisu sve industrije u svim dijelovima svijeta od prvog dana podvrgnute istim obvezama i zato moramo voditi računa da ne dolazi do preseljavanja emisija e, jednog dijela svijeta u drugi ali e, možda se mora dati više podrške inovacijama kako bi se izbjegle emisije. Nadalje me zanima kako stoji stvar sa ratifikacijom e, Kyoto sporazuma. Tu je situacija nezadovoljavajuća jer uglavnom samo Europska unija u tome sudjeluje, ali postoje i druge zemlje koje su preuzele obveze, a to je naš cilj je bio da smanjenje za 20% do 2020 za vjerodostojnost Europske unije je važno da to vrlo brzo postignemo prije konferencije u Parizu. I posljednja stvar, vrlo aktuelna, danas će Europska komisija e, objaviti svoju strategiju za 2030 odnosno e, zaokružiti tu strategiju. Mi smo bili vrlo uznemireni zbog vijesti da će e, komisija predvidjeti samo 25% do 2020. To bi zapravo e, energetske učinkovitosti, to bi bilo premalo, parlament traži 40%. Ja sam realističan, znam da 40% nećemo ostvariti, ali bih želio da komisija danas odluči o jednoj vrijednosti e, koja, e, koja se razlikuje od e, ovih skromnih 25%. Mislim da moramo igrati na kartu energetske učinkovitosti za struju koja nam uopće ne treba, ne trebamo onda niti E, dalekovode niti e, e, elektrane, dakle daleko je učinkovitije ne trošiti struju, dakle investirati u energetsku učinkovitost, u toplinsku izolaciju naših zgrada i tako dalje. Dakle, tu bi me zanimalo kako komisija raspravlja o toj temi. Hvala lijepa. Grazie, adesso darei la parola. A sada Dajem riječ gospodinu Lejnenu za socijaliste. Hvala gospodine predsjedniče. Direktor Josde Becker nam je dao jedan kompliment rekavši da je rad Europskog parlamenta izvanredan što se tiče zaštite okoliša. Ja, to smatram ispravnim. Mi smo uvijek bili pokretač pri ovim pitanjima. Ja mogu vratiti taj kompliment i reći da je rad komisije bio zapravo vrlo dobar Imali smo nešto problema kod vlada, država članica. Vijeće je najčešće razvodnio naše prijedloge i vidjet ćemo kako će se to sada odvijati na ovom putu ka Parizu. Put ka Parizu to je druga prilika koju imamo da postignemo svjetski klimatski sporazum nakon katastrofe iz Kopenhagena su Europljani sada ponovno domaćini veliko, jedne velike konferencije strana i mislim da bi to trebalo uspjeti jer ćemo inače izgubiti toliko vremena da zapravo ni nećemo više imati prilike proizvesti ovo ograničenje od dva stupnja Celzijeva. To je i moja prva točka ujedno. U NFCC svi znanstvenici kažu da do 2020. godine imamo veliki jaz. Čitave milijarde tona smanjenja emisija nam nedostaju i uvijek smo se nadali da će Europska unija tu moći dati još jedan dodatan znak. Dakle, osim našeg klimatskog paketa za 2020. godinu, kojeg smo zapravo već sada ispunili, imamo 19% za smanjenje već sada u 2014. godini, da dakle na ovom putu ka Parizu se može reći da mi možemo učiniti više i da ćemo učiniti više, da ćemo povisiti to na 25% ili ono što smo mi uvijek željeli na 30%. Put ka Parizu bi doista trebao uključiti sve zemlje. Svijet se promijenio od 1990. godine. Najveći dio emisija dolazi iz brzorastućih gospodarstava i tu nam mnogo nade daje to što vidimo napredak u Kini. Nadamo se da će i Indija i drugi slijediti taj isti put. će to manje od onoga čemu smo se nadali u Kopenhagenu, dakle nadali smo se svjetskom klimatskom sporazumu sa obveznim pravilima. Sada govorimo o ovim nacionalnim predviđenim doprinosima, to je naravno mnogo slabije jer države kažu što žele učiniti, a da nisu obvezni to i ispuniti. I to bi bilo moje pitanje upućeno ravnatelju Debekeru, kako ćemo to učiniti vodonepropusnim, kako bi barem napola dobili obvezujuće ciljeve jer inače sumnjam da ćemo ostvariti više od toga da dobijemo velik tekst, a da rezultati zapravo neće biti tako lijepi. Uvijek iznova isto tako treba pitati za novac koji će trebati teći u zeleni klimatski fond. Dosta se tu sjećam nelagodno ako se zamislim da godinama stotine milijarde dolara trebamo naći za to. Ja ne vidim kako će se to naći iz javnih proračuna. Postoje stručnjaci koji rade na novim inovativnim financijskim konceptima, ali ništa ne vidimo, ništa ne čujemo, možda, li, možda zna direktor Debeker nešto više o tome. I zatim, zadnja točka. Zaštitu e, klime ćemo uspjeti postići samo ako uz klasična područja ublažavanja klimatskih promjena vršimo i druge aktivnosti, na primjer razgradnja subvencije u, na području fosilnih energenata. Ista stvar i što se tiče fluoriranih e, ugljikovodika koji oštećuju atmosferu i naravno što se tiče cijene ugljičnog dioksida. Cijena ugljičnog dioksida je i kod nas sada na jako niskoj razini i te dodatne mjere moraju popratiti taj postupak, inače to nećemo uspjeti. Hvala. Hvala, sada gospodin Gebel. Hvala vam predsjedniče, hvala ste Debekelu na njegovom jasnom izlaganju. Ne, dopustite mi da to preformuliram. Ja sam se veselio ovom sastanku na vrhu Banki Mona u New a sada ako ga dobro citiram, kada kaže da je glavni cilj bi prema Josef de Beckeru bio da države članice ponovno potvrde svoje svoj angažman za postizanje ciljeva u 2015. godini. Dakle, mi smo sretni kada oni ponovo potvrde ono što su u prošlosti već odlučili. To bi bio najbolji ishod e, ovog sastanka u rujnu. To nije bilo hrabrujuće. Ono što jednako tako nije ohrabrujuće je ono što sam ja do čuo, a to je da će više od sto čelnika države vlada sudjelovati na tom sastanku, ali da će sudjelovati mali broj europskih čelnika. Kancelarka Merkel i predsjednik e, britanski premijer e, Cameron su rekli da neće sudjelovati na tom sastanku u Yorku i stoga ćemo vidjeti vrlo slabu sliku europskog vodstva po pitanjima klimatskih promjena jer vidjet ćemo dakle prisutstvo bivšeg predsjednika Europske komisije na tom sastanku, a nećemo vidjeti najvažnije čelnike europskih država članica. Moje pitanje uzdel Beckeru bi bilo što komisija predviđa učiniti po tom pitanju. Hoće li pokušati vršiti veći pritisak na čelnike država i vlada članica da sudjeluju na tom sastanku u rujnu? Ja sam zabrinut i zbog ovog postupka unutar Europske unije. Naravno, vrlo je šteta što nemamo zajednički europski stav za sastanak u Runju. Dakle, što će gospodin Debeke reći svijetu o stavu Europske unije, osim toga da se ne slažemo i da Poljska može oteti cijelu politiku klimatskih promjena, da je to činila u proteklih godina. Dakle, to bi bilo moje pitanje. Koja je poruka gospodina Barosa. Još jedno je pitanje koja je namjera Europske komisije u ovih idućih tjedana i mjeseci, kakve prijedloge možemo očekivati od nje, uz dakle, ove ovaj prijedlog energetske učinkovitosti koji očekujemo danas i zatim imali nekih novosti u vezi sa direktivom o kakvoći goriva. Hvala, sada gospodin Hvala gospodine predsjedniče. Moram reći da se jako slažem sa prethodnim govornikom, kolegom Gerbrandijem, jer kada čujem da gospodin De Becker govori o sastanku na vrhu u, rujn, u prosincu, čini se da će to biti vrlo bolan sastanak za Europu, jer je Barroso uspio ostvariti energetski paket u 2020. godini, a Zatim smo sada izgubili vodstvo po tom pitanju u drugom mandatu i sada nakon dva mandata Barosa nemamo više mnogo toga, a sad će gospodin Barosa otići govoriti o klimi, a čini se da će tamo otići praznih ruku. To će biti vrlo bolan sastanak za Barosa. I stoga moram reći gospodine Debek da sam vrlo razočaran kada čujem da će najveća ambicija biti da se ponovno potvrdi nešto što se više puta već prije ponovno potvrdilo i čemu će se Europa obvezati u New Yorku. To je, će biti mjesec dana prije nego što ćemo imati novi sastanak na vrhu u listopadu i stoga će vjerojatno Europa moći reći nešto od 2030. godine, ali to je isto tako i sada trenutak da komisija može nešto reći. Dakle, Barroso će za mjesec dana otići prije, prije tog sastanka, dakle konačno bi komisija mogla preuzeti vodstvo i mogli bi iskreno reći što bi države članice morale učiniti jer neće biti mnogo predstavnika država članica u New Yorku i Barroso u tom trenutku doista može reći što misli umjesto da E, uvijek čujemo ono na, što smo navikli od Barosa, a što nažalost čujemo iz vaših usta, upravo sada, gospodine Debeke. Ako će to biti ono što će Baroso reći, da je dakle Europa učinila toliko mnogo toga do 2020. godine, to je retorika koja se ponavlja sada već godinama. Ako će to biti govor gospodina Barosa u Njorku, onda bi gospodin Baroso mogao, to bih ja mogu reći, jednostavno ostati u Briselu i ne otići na to putovanje. Dakle, ako već ide, onda neka bude jači, neka bolje kaže što Europa želi učiniti do 2030. godine. I što se tiče financiranja, zemlje u razvoju već godinama, desetljećima traže Europu ne samo riječi, nego i dijela. Što će Europska unija poduzeti? Čemu će se obvezati ako će se ići u smjeru međunarodnih e, instrumenta financiranja da bi sredstva bila dostupna do 2020. godine. Jer sada će klimatski sastanci na vrhu svaki od njih biti toga da, u tom smislu da se države obvezu za ustupanje sredstva za državu razvoju, ali nemamo nikakav instrument da se to osigura, na primjer na području zakoplovstva ili e, pomorske politike mi bi trebali imati instrumente koji će nam pružiti dugoročno financiranje, a ne samo angažmane e, koji onda ovisi, ovise o odlukama ministara financija u državama članice Europske unije. Dakle, što će Bariso učiniti više u New Yorku, osim toga da kaže da je Europska unija bila, e, bila vođa, jer Europska unija je bila nekoć vođa, ali to više nije. Hvala, a sada riječ ima gospođa Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Nisam sigurna da gospodin De Becker eh, može dati odgovor na ova, pitanja koja su postavili naše kolege, ali slažem se da trebamo raspraviti. Smatram da je Pariz velika šansa mm, i da treba ispraviti veliki neuspjeh koji se dogodio u Kopenhagenu. Zato su važni ovi predsastanci, ja vjerujem da bez obzira E, hoće li to biti barroso ili će netko drugi predstavljati europsku uniju svakako je najvažnije da predstavlja stavove komisije i stavove ovoga parlamenta. nemojmo zaboraviti da je ovaj odbor naš odbor envi u prošlom sazivu donio tri obvezujuća cilja i to tri vrlo važna obvezujuća cilja ja vjerujem da koliko god su oni bili zahtjevni toliko vjerujem da će se oni moći ostvariti do. 2030. kao što čujemo do. 2020. godine smo gotovo dosegli ciljeve nema razloga da ne dosegnemo i ove do. 2030. znam da postoji velika opasnost od brzo rastućih gospodarstava i da bi trebalo imati neku kontrolu koju nemamo jer nemamo uspostavljene mehanizme isto tako mislim da treba e, voditi računa i slažem se da treba pomoći zemljama u razvoju da je to jedan od vrlo važnih elemenata jer zemlje u razvoju nažalost nemaju sredstava i moramo iznaći neki mehanizam koji će pomoći kako bismo mi koji smo razvijeniji pomogli zemljama u razvoju. E, u svakom slučaju e, postoji velika opasnost na koju želim skrenuti pozornost a to smo i u prošlom sazivu ovog odbora skretali a to je međunarodno civilno zrakoplovstvo i emisije iz e, brodova odnosno od pomorstva tu bi trebalo također staviti akcent i vidjeti što možemo učiniti u svakom slučaju važno je da se dobro pripremi sastanak da. 2015. i pariz ne prođu uzaludno i da ne doživimo debakl koji smo doživjeli u kopenhagenu. Grazie. Si continua a accumulare le domande per il direttore generale. Vidim da naš direktor ima sve više pitanja, a sada riječ ima gospodin Deot. Hvala lijepa. Kada se posluša gospodin Debeka, onda se sjećamo jedne biblijske uzečice, dakle duh je voljan, ali tijelo je slabo. Komisija kaže da napreduje, ali kada pogledamo prije svega pitanje energetske učinkovitosti koje je spomenuo Peter da tu toliko zaostaje, zaostaje za ciljevima Europskog parlamenta. Pa to je program za poticanje gospodarstva, s time se stvaraju radna mjesta, a mi jedva tu napredujemo. Ili što se tiče brojke veznih uz emisije, da ćemo tek 2021. godine početi sa jednim novim programom. Iako znamo da ćemo imati opasnost već od iduće godine da imamo previše dozvola na tržištu za izdavanje misija i ne znam kako će međunarodni, naši međunarodni partneri reagirati na to. Zatim isto tako neke države članice, njihovo postupanje. Gospodin Barroso i komisija bi trebali bolje koordinirati države članice, pa i što se tiče financiranja. Kod proteklog sastanka na vrhu u klimi smo vidjeli da nije bilo nikakve koordinacije. Svaka država članica je dolazila sa svojim prijedlogom. Ja bih rado da budemo bolje koordinirani na sljedećem sastanku što se tiče financijskih sredstava i to bi trebala vršiti komisija jer time ćemo biti, biti jači, inače nas se neće više slušati na tim sastancima i neće nam se više ukazati niti vjerodostojnost, zato što mi uvijek govorimo na tim konferencijama, a zatim ne djelujemo. Komisija nije tu sama kriva za to, već su i države članice tu su krivci. Time ćemo smanjiti našu vjerodostojnost, a to ne bi bilo dobro. Sada gospodin Balco. Hvala. Htio bih zahvaliti direktoru na ovim vrlo detaljnim informacijama. Ja bih mu htio isto tako uputiti dva pitanja i htio bih dobiti odgovor od vas, gospodine predsjedniče. Kao prvo, što se tiče ambicioznih europskih ciljeva, točno je da Europska unija ne govori samo o smanjenju emisija, ona poduzima i mjere i pokazuje rezultate. No pitanje je koje su granice tih ambicija. Ja sam čuo da bi smanjenje emisija do 2020. godine bilo gotovo 40%, no tu govorimo o globalnom problemu. Jer Europska unija je odgovorna za emisije u iznosu od 14 i 15% svjetskih emisija. Dakle, koliko god mi smanjimo emisije, globalna situacija se neće jako poboljšati. To će se dogoditi samo ako Kina i Sjedne američke države također pokažu angažman i ako djeluju. Dakle, gospodine direktor, ja se slažem da bi najveća zadaća trebala biti da uvjerimo čelnike država članica Europske unije da daju znatan doprinos i da potaknu Kinu i Sjedne američke države da donesu vlastite odluke u pitanju angažmana. Zatim, što se tiče mog drugog pitanja, tu se radi o nuklearnoj energiji. Svi mi koji smo članovi ovog odbora smo angažirani za to da se koristi veći udio obnovljivih izvora energije. No postoje države gdje je nuklearna energija odlučujući faktor u cjelokupnoj energetskoj politici, na primjer u Francuskoj ili u Mađarskoj gdje iznosi 40% i postoje određeni planovi da se ti postoci zadrže na toj razini. Moje pitanje je, slažete li se vi da ako zadržimo sigurne kapacitete po pitanju nuklearne energije, da bismo mogli napraviti pozitivan korak u smislu ublažavanja klimatskih promjena. Hvala. Možda smo napravili malo zbrke sa postocima zato što smo ranije čuli prijedlog o 40% za energetsku učinkovitost, a ne za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. No dobro, zasigurno će nam kasnije generalni direktor iz DG Klima dati svoj odgovor. A sada riječ dajem gospođi Rajs. <laughs> Hvala gospodine predsjedniče, mislim da je na meni red. Hvala lijepa. Dva vrlo kratka pitanja jer ne bih htjela još više od doprinijeti o nizu pitanja za gospodina Debekera, no vrlo mi je drago da započinjemo s našim radom, sada na ovom prvom sastanku odbora za okoliš s ovom tematikom na kojem je Europska unija pokazala svoju poziciju vođe, svoje iskustvo i mi već dugo čekamo na predstavnike vijeća po tom pitanju Vidimo da su Europski parlament i Europska komisija uvijek vrlo angažirani. Što se tiče sastanka Banki Muna i sastanka u Limi, to su ključni trenuci kako bismo zauzeli ambiciozne stavove za sljedeće razdoblje, e, uzevši obzir ono što se dogodilo u Kopenhagenu, iako neki komentatori kažu da su pregovori sada započeli na malo krivim temeljima sa na primjer nekim vladama koji ne igraju, da koristim jedan eufemizam na vrlo kolektivan način. Mi imamo razloga biti pomalo optimistični, barem ne jako pesimistični, zato što su Kina i Sjedinjene američke države, dakle dvije glavne zemlje iz kojih potječe misije, sada u tijeku da mijenjaju svoj stav. E, gospodin De Becker je već naznačio kako se tu događaju određene promjene, a isto tako imamo i stručnjake u nfccc a koji kažu već u ovom razdoblju da smo u više napredovali prije ovog sastanka u Parizu nego što je to bio slučaj prije sastanka u Kopenhagenu. Dakle, prognoze su dosta dobre. Isto tako je gospodin Debeke naglasio da smo već sada u stanju ostvariti naš cilj, e, našu obvezu koju smo imali za predviđeno za do 2020. godine, dakle to je iznimno dobro. A, moje pitanje je vezano uz zeleni klimatski fond, jer ćemo u Limi naravno govoriti o sredstvima. Dakle, što se tiče financiranja tog alata, mene zanima gdje smo trenutno. To je iznimno bitno da bismo pružili sredstva prije svega državama na jugu da se bore sa klimatskim promjenama i isto tako možda neki osjećaj, neke prognoze. Rado bih znala vezano uz eh, gospodina Barozu koji će biti prisutan eh, na sastancima dakle što se tiče Lime i Pariza, vrlo bi me zanimalo kako će, što će se dogoditi sa europskom dosljednošću. Dakle, sjećamo se kakofonije koja je eh, izbila na vidjelu u Kopenhagenu, to je doprinjelo neuspjehu, to je pa ovom slučaju tih pregovora, to se može zvati neuspjehom. Dakle, ovaj put bismo trebali imati neko jedinstvo, neku dosljednost i zanima me što se trenutno po tom pitanju može reći, kako je stanje. Hvala. Grazie, ovviamente mi scuso per aver pronunciato Hvala, oprostite, ispričavam se što sam vaše prezime izgovorio na engleskom. A sada riječ ima gospođa Grostet. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, mnogo toga je rečeno. Mi provodimo naše vrijeme raspravljajući o ovim vrlo važnim klimatskim pitanja i imam dojam da ponovno proživljavamo iste rasprave koje smo imali u proteklom sazivu. Naravno, s pravom trebamo posjetiti na to koliko smo bili razočarani sa Kopenhagenom i kako smo se svi grozno sjećali u tom trenutku, a Mislim da bismo trebali sada ostati realistični, da bismo trebali učiniti sve što možemo kako bismo imali čvrste, čvrst angažman od strane naših partnera, to je očito. A imam još i nekoliko pitanja koje bih htjela postaviti. Prije svega mislim da trebamo izbjeći da ima previše zbrke oko samih postotaka koje citiramo, dakle energetska učinkovitost, obnovljivi izvor energija, smanjenje emisija ugljičnog dioksida, jer da, mi smo se angažirali u iznosu od 40% što se tiče energetske učinkovitosti. To je vrlo dobra stvar i tu ne bismo trebali popustiti. Što se tiče ostatka, treba ipak posjetiti da Europska unija, iako je bila pionir u, ovim klimatskim pitanjima, da ona nije savršena. Podsjećam, imali smo izvješće nedavno izvješće koje kaže da 70% emisija iz energetskog sektora u svijetu proizlaze od elektrana, to energetskih postrojenja na ugljen. I mi imamo među tim postrojenjima niz onih koji se nalaze u jednom kraljevstvu, u Njemačkoj, u Polskoj i u drugim državama članicama. I tu moramo napraviti osobni napor što se tiče tih elektrana. Naravno, za mene se ne radi o tome da zabranimo ili spriječimo energiju koja se temelji na ugljenu, zato što je svaka država članica slobodna odabrati vlastiti energetski miks. Ali potrebna nam je tehnologija nju moramo razviti, već smo se prije 8 godina založili, to jest prije 7 godina, dakle 2008. godine smo se zalagali upravo za ta pitanja. Mene zanima kako sada stojimo što se tiče e, zbrinavanja ugljičnog dioksida. Dakle, da ostvarujemo li napredak po tom pitanju? To je bitno jer ako želimo da nas naši partneri saslušaju, moramo moći pokazati da smo i mi aktualni po pitanju tehnologije. Zatim, Imamo pitanje istraživanja veznih uz pohranu energije, dakle kako učiniti da naši obnovljivi izvori energije budu učinkoviti, oni to neće biti dok god su subvencionirani, zato što nisu rentabilni, a zašto nisu rentabilni? Zato što ih ne možemo pohraniti. Dakle, trebamo raditi na tom području. Radi se o tome da se zatim te tehnologije ustupe i našim partnerima kako bismo stvarili zajedno cilj vezano uz klimatske promjene. Dakle, rado bih čula nešto o tome gdje smo trenutno sa tim tehnologijama, napredujemo li, zaostajemo li. I zatim isto tako htjela bih znati nešto više o kapitalizaciji zelenog klimatskog fonda koji, kako smo čuli, e, bi trebalo biti jedna od tema rasprava u Limi, ali rado bih čula neke detalje vezano uz to. Hvala. Hvala kolegici. A sada iz kluba zastupnika Guga, e, gospodin Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam pažljivo slušao sve kolege. Godine 2007. Ujedini narodi su objavili jedno izvješće pod nazivom e, Dugačka sjena uzgoja stoke. U tom izvješću e, se pokazalo da preko 18% e, emisija e, su posljedica e, globalne proizvodnje mesa. Mene bi zanimalo u kojoj mjeri komisija E, na predstojećem klimatskom samitu Ujedinjenim naroda kao i u pripremama za konferencije u Limi i u Parizu koliko će se pozabaviti tim važnim područjem koliko e, to područje uključuje u svoje razmišljanja kad je riječ o ograničenju porasta temperature na dva stupnja. A sada se javio i gospodin Pedičini. Ja se slažem sa kolegom koji sjedi ovdje kraj, kraj mene. Naravno, potpuno se slažem sa ciljevima, sa ambicioznim ciljevima o energetskoj učinkovitosti, no jasno je da se pokazuje jedan kontradiktoran pristup određenih država članica koje se oslanjaju na drugačije izvore energije poput, na primjer, nuklearne energije. I htio bih ovdje spomenuti talijanski primjer koji Italija od danas do 2020. se mm, koncentrira na proizvodnju energije iz fosilnih goriva poput nafte. Cilj Italije za 2000, do 2020. je udvostručiti, udvostručiti proizvodnju e, energije iz nafte i na dakle, kopnu i u moru i u Italiji se to radi korištenjem tehnika koje su poprilično zastarjele i zabranjene u drugim dijelovima svijeta, na primjer e, frakiranje. To su metode koje zagađuju i imaju strašan učinak i na okoliš, ali i na turizam, zato što e, to će se izvoditi na e, obalama Sicilije, Kalabrije, Pulje i u Jadranskom moru. Stoga bih htio komisiju pitati na koji način se rješavaju ovakvi kontradiktorni pristupi država članica s obzirom na to da su ciljevi o energetskoj učinkovitosti i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora toliko važni. Hvala. Hvala vam. Ovime smo završili sa svima koji su se željeli javiti za riječ i čini mi se da iz vaših komentara da se komisija poziva da djeluje malo oštrije. S druge strane, komisiji je postavljen velik broj vrlo preciznih pitanja i s obzirom na to da imamo dovoljno vremena, molimo direktora da nam, gospodina Beke, da nam odgovori na ova pitanja. Hvala vam gospodine predsjedniče. Najbitnije pitanje je ono što će zapravo gospodin Ban Ki-moon reći na, na dolazećem samitu, ne znam, ne mogu mu čitati misli, ali mislim da će reći da je Europa lider u smanjenju stakleničkih plinova. Predanost Europske unije je da smanje emisije za 8% između 2008. do 2012. Europska unija je smanjila te emisije za 18%. Osim tog prvog perioda, e, definirali smo ciljeve i za drugi period i sada ćemo definirati ciljeve za 2030. Dakle, to je smanjenje od 40%, to je 20% više u usporedbi sa ciljem za 2020. 27 ili 28% je cilj za energiju iz obnovljivih izvora energije, a danas ćemo čuti još jedan cilj, ali ne znam što će povjerenici odlučiti, no pretpostavljam da će to biti iznad 25%. Tako vidjet ćemo danas kasnije. No mislim da Europska unija ima odlične rezultate u smanjenju e, emisija i na primjer, e, intenzitet stakleničkih plinova po jedinici BDP-a je prepolovljen od 1990-ih. I to je nešto što je jasno, što je svijet vidio i upravo zbog toga Evropska unija sada razgovara sa brojnim zemljama diljem svijeta, ne samo u cilju pregovora, već da se implementiraju mjere na terenu. Na primjer, sa Kinom imamo sedam pilot projekata o trgovanju emisijama, i ti pilot projekti su uspostavljeni uz značajnu e, podršku Evropljana i Europske komisije, a jako velik dio e, softvera je, se koristi zajedno sa kineskim vlastima. Tako da danas u Čanđenu tržišne cijene su e, dva put više nego u Europi. mislim da je to ja sam pokazatelj da i ostali u svijetu prate ono što mi radimo. E, cijene na tržištu ugljika, ugljena su niske i zbog toga se nadam da će e, institucije, uključujući parlament, uskoro dati svoje mišljenje o tome. Što se tiče ključnih mjera o ETS-u, e, čak i tu imamo svoje sljedbenike, u, ne samo u Kini, u SAD, u Kaliforniji i tako dalje. Kad govorimo o SAD-u, u Agenciji za zaštitu okoliša e, se priprema zakonodavstvo. Imali smo jedan sudski slučaj, imali Europska agencija za okoliš ovlast za tako nešto, to je pitanje rješeno i EPA, ta agencija sada radi na prijedlozima da se smanje emisije iz elektrana i to posebice iz elektrana na ugljen. Znate da se takve elektrane gase u SAD-u i to vrlo brzo. I e, SAD se obvezao na smanjenje od 17% u Kopenhagenu i obvezalo se, SAD se obvezao da će ispuniti taj cilj, baš kao što i mi ispunjavamo naše ciljeve do 2020. Još jedno važno pitanje koje će postaviti gospodin Baronso je sljedeće u ovom trenutku jako je važno da velik broj zemalja u svijetu postaje sve ambicioznije. I kao što sam rekao, mislim da je to i zbog naših politika, ali i zbog naše specijalizacije u proizvodima s niskim udjelom ugljika, dio emisija u svijetu pada sa 13% danas na 10% ili čak manje od 10% do 2030. Tako da mm, bit ćemo vođe u e, svijetu klimatskih promjena samo ako nas i drugi budu slijedili. I e, zato i novi pregovori za Pariški sporazum bi trebali imati jednu ključnu riječ, a to je sudjelovanje. Više zemalja mora sudjelovati u projektu smanjenja emisija, a to naravno zahtjeva i određene e, ustupke. Tako da, što ćemo, na što ćemo se mi obvezati u Parizu? Nadam se, vjerujem da to neće biti nešto lošije s obzirom na ono što smo dogovorili u Kyotu. No, možda će biti nešto manje strože od eh, ciljeva dogovorenih u Kyotu. No, doista radimo, trudimo se da se ispoštuje eh, ključni dio sporazuma, a to je smanjenje emisija, a druga stvar E, ishodi u pregovaranju o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji. To je dio u kojem smo vrlo, vrlo transparentni e, i to je dio koji se može kontrolirati, može se međusobno kontrolirati. Tako MRV, dakle praćenje, izvještavanje i verifikacija, su ključni aspekt pregovora u Parizu i rečeno nam je da će to biti vrlo važan element e, teksta za pregovore u Limi. Zašto suradnja, to jest zašto sudjelovanje? Dakle, moramo vidjeti što smo uspjeli postići, moramo smatrati da možemo učiniti i više, to je cilj od 40%. Zatim, transparentan sustav MRV-a, er to će se biti elementi e, pregovora. Bilo je nekoliko pitanja o financiranju klimatskih promjena. Da li to vodi smanjenju emisija i do koje mjere smo uspjeli ostvariti napredak. O zelenim sredstvima kapitalizacija sada doista može početi. Sve, e, svi administrativni preduvjeti su ispunjeni i fond za, zeleni fond za klimu je sada operativan i kapitalizacija će biti jedan od glavnih e, zahtjeva u pariškim pregovorima. No još je važnije, jesu li sredstva koja smo potrošili na klimatske promjene do sada vodili to sve prema stvarnom smanjenju emisija? Kao dio rasprave o zelenom fondu za klimatske promjene vozi se e, vodi se rasprava i o provjeri uspješnosti. Dakle, sva sredstva koja su prenešena su sredstva koja su um, dobro iskorištena i na koji način možemo organizirati mehanizme kako bismo još bolje mogli provjeravati uspješnost tih mjera. I Europska komisija također troši određen dio sredstava i provjera uspješnosti je vrlo važan dio. Dakle, to se mora provjeravati. To znači da se provjerava da li se doista e, čini ono što je bilo predviđeno. Zatim bilo je nekoliko pitanja o energetskom miksu, mm, te o ulozi nuklearne energije, o ulozi ugljena, nafte i plina, te nafte i plina iz škriljevca. Energetski miks je spada u nadležnost zemalja članica. Komisija ne može diktirati ili nametnuti što zemlje članice moraju učiniti i na koji način organizirati njihov energetski miks. To spada pod nacionalne nadležnosti i to će biti tako u sljedećim godinama. No ono što možemo učiniti, a to i spada u pregovore za 2030 jest da postoji sustav e, upravljanja u području energetike. I trebaju nam transparentni planovi zemalja članica, ne prema europskim institucijama, već i prema njihovim e, čelnicima. I mislim da će to donijeti značajne dobrobiti u sljedećim godinama, ne samo za politike zaštite okoliša i klime, već i za politike Eh, energetske politike. Eh, nuklearne elektrane će eh, ostati za sada koliko vidimo. Što se tiče korištenja ugljena, vidimo i žao nam je da, je korištenje ugljena poraslo u proteklih nekoliko godina i da je cijena ugljena bila vrlo niska. Nadamo se da ćemo taj problem riješiti uz uspostavu boljeg funkcioniranja tržišta ugljena. Zatim postavljeno je pitanje o tehnologiji za hvatanje skladištenjem ugljika. Neke zemlje članice već imaju eksperimentalne projekte u tom području i komisija je nedavno odlučila o davanju bespovratnih sredstava do 300 milijuna eura za uspostavu ehm, velikog postrojenja za hvatanje skladištenja ugljika u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, to se zove Enija 300, e, taj se projekt tako zove. Zatim bilo je jedno pitanje o poljoprivredi. Je li to dio mm, međunarodnih pregovora? Jest. No još uvijek nema ono mjesto koje bi trebalo zauzimati u pregovorima. Pripremamo se za mm, prikupljanje informacija i podataka i razgovaramo s našim kolegama koji se bave zajedničkom poljoprivrednom politikom i, i u tom području troši se znatan dio sredstava u promicanju poljoprivrednih praksi, to jest uzgoja, koje su e, manje štetne za okoliš. Za budućnost u budućnosti ćemo morati razmišljati i o sektoru zemljišta u kojem ćemo kombinirati emisije iz poljoprivrede i e, šumarstva na odvojen način od onoga što sada radimo e, u području energetike. Zatim postavljeno je specifično pitanje o curenju ugljika. Ispričavam se o premještanju emisija. I e, komisija je dala prijedlog, Europski parlament ga sada razmatra i e, nastavit ćemo s pripremom popisa sektora u kojima postoji rizik o premještanju emisija u drugoj dijelove svijeta i mislim da bi to trebalo smiriti mnoge koji su nervozni u toj industriji i trebalo bi otvoriti prostora za razmišljanje o tome kako riješiti problem premještanja emisija nakon 2020. Um, taj fenomen se ne događa u jednoj znatno, u znatnom omjeru danas, no s obzirom na budućnost i s obzirom na ishode pregovora, e, ta je tema vrlo prisutna kod poslovnih lidera, pogotovo kad proizvode e, proizvode koji su energetski vrlo intenzivni ili pružaju takve usluge. Danas se mnogo raspravlja o toj temi, smatramo da je to vrlo važan element i danas onim sektorima koji su na popisu e, sektora u kojima postoji opasnost od premještanja emisija, gotovo polovica naših dozvola na tržištu ugljika se daju besplatno. Zatim bilo jedno pitanje o ratifikaciji e, drugog obvezujućeg razdoblja pod protokolom iz Kiota taj je prijedlog u naprednoj fazi, 27 zemalja članica se složilo da se nastavi, ali još uvijek čekamo odobrenje 28. zemlje članice i nadam se da ćemo u listopadu u pregovorima omogućiti pristanak i te posljednje zemlje članice. Zatim bilo jedno pitanje o kojim su konkretni prijedlozi na stolu od strane komisije, na stolu ovog parlamenta je da rezerva za stabilnost tržišta, koja je vrlo bitna da tržište ugljika profunkcionira kako je trebalo. Osim toga imamo i prijedlog za mjerenje emisija iz pomorskog sektora. Zatim imamo čitav niz pitanja koji se odnose na paket za 2030 a da bismo, to mogli, da bismo s time mogli krenuti moramo čekati odluke šefova država u e, listopadu, zato što nakon njihovih odluka komisija će početi raditi na zakonodavstvu o tržištu ugljika nakon 2030. i vidjet će se dakle hoće li se nešto morati mijenjati osim rezerve za stabilnost tržišta te koje će biti mjere za cijelu Europske unije kako bi se olakšalo smanjenje, smanjenje emisija u državama članicama. To se odnosi na biogoriva, automobile, goriva, te na čitav niz proizvoda i usluga koje bi do tada mogle biti, e, mogle bi imati vrlo visok omjer um, ugljika. To je, na primjer, intenzivno korištenje sustava za rashlađivanje. To bi moglo biti pogubno za našu klimu. Eto, gospodine predsjedniče, mislim, nadam se da sam odgovorio na, sve, e, na sva pitanja, nisam baš mogao ići e, u detalje, ali jamčim vam da ćemo na samitu u Rujnu sa Bankimunom biti vrlo aktivni, zato što moramo pokazati e, naš stav i želimo pokazati da smo odlučni nastaviti ovim putem kako smo dakle radili i do sada. Hvala vam direktore Delbeke. Smatram da s ovim odgovorima možemo smatrati ovu temu zatvorenom. A došao nam je i kolega Nikolson koji je izvjestitelj za našu sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o novoj hrani i mislim da možemo preći na tu točku. Kao što svi dobro znate, uredba o, to jest zakonodavstvo o novoj hrani je imalo vrlo složen put unutar europskih institucija. Od siječnja 2008. komisija je usvojila prijedlog uredbe za parlament i vijeće, no kroz redovni zakonodavni postupak u proteklom sazivu nismo uspjeli doći do dogovora. Tako da na kraju e, odbora za mirenje nismo dobili prijedlog koji je prihvaćen, tako da postupak mm, u prethodnom sazivu je na taj način završen. Neke teme nisu dovoljno e, dobro razrađene, to je na primjer sukob ovlasti između e, odbora. E, jako smo puno razgovarali o temi kloniranja između, to jest sa odborom za poljoprivredu i ta je tema još uvijek otvorena kad govorimo zapravo o pitanju nadležnosti. Sada je pred nama novi prijedlog kojeg je pripremila komisija. S druge strane moram reći da u prethodnom sazivu da je više puta zatražena procjena učinaka, to procjena učinka, tako da bismo i danas trebali to čuti. Najprije bih dao riječ e, komisiji da nam predstavi prijedlog o e, uredbi za novu hranu. Nakon toga ćemo čuti predstavnike EPSE i stručnjake koji su pripremili e, procjenu učinka, a nakon toga ćemo početi raspravu unutar odbora. E, najprije dajem riječ komisiji. Tako da nam predstavi prijedlog. Šantal. Šantal Bruši. Izvolite. Uh, Hvala lijepa gospodine predsjedniče, moje ime je Chantal ali nema problema. Hvala, nam, hvala što ste nam dali riječ, e, hvala također što ste ovaj važni dosije stavili na dnevni red e, ovog odbora za danas. Zahvaljujem i izvjestitelju gospodinu Nikolsonu jer kao što ste rekli pregovori nisu uspjeli, uglavnom zbog e, pitanja klonirala i kao što znate mi smo sada napravili novi prijedlog gdje smo izdvojili dva prijedloga koja se tiču kloniranja koji su također međutim već na stolu parlamenta. E, dakle, e, sad smo uključili u novi prijedlog većinu dobrih rezultata pregovora. Dakle, gdje stojimo danas? E, radi se o novoj hrani koja nije bila konzumirana u Europi, a tvrtke bi ju htjele stavile, staviti na tržište. Dakle, cilj je E, omogućiti stavljanje na tržište nove hrane, ali osigurati sigurnost i potpomoći inovacije, uključujući i malo i srednje poduzetništvo. Ali zakonodavstvo koje danas postoji je po mišljenju mnogih uključujući industrije, nevladnih organizacija i korisnika, nije efikasno jer procedure su vrlo dugotrajne, e, proces odobravanja ide tako da se najprije ide zemljama članica e, i onda ako onda se dosije razmjenjuju između zemalja članica, potom se šalju komisiji, potom u agenciju EFSA i tako dalje tako dalje. Dakle to je jedan proces koji vrlo dugo traje i svi se slažu da tu ima prostora za poboljšanje. Eto zato smo sada e, podastrili ovaj novi prijedlog jer kao što znate prethodni prijedlog e, nije, je propao zbog neuspjeha pregovora. Kako bismo poduprli inovacije, ubrzali smo e, proces e, davanja odobrenja i postoje e, procjena rizika se prepušta e, odmah agenciji EFSA. To će poboljšati učinkovitost jer će proces biti brži, a također će se e, pod pomoći uvoze iz trećih zemalja koje proizvode poljoprivredne proizvode koji nikad nisu bili konzumirani u Europi, ali kako su to poljoprivredni proizvodi, ako su dugo konzumirani u tim trećim zemljama, više od 25 godina, onda mi tim trećim zemljama, uglavnom zemljama u razvoju, e, predlažemo da ne prolaze kroz proces e, odobravanja, nego kroz proces e, obavještavanja koji je jednostavniji. Naravno, zemlje članice uvijek imaju mogućnost prigovora ako postoje ozbiljna sigurnosna pitanja, ali kako bismo tu mogućnost dali trećim zemljama da izvoze svoje poljoprivredne proizvode u EU koje oni sami konzumiraju, bilo je važno predvidjeti ova poboljšanja. Informacije o novoj E, hrani je također bila, bio predmet pregovora. Ono što smo učinili je pojednostavili smo definiciju, dakle to je nova hrana, znači nije bila konzumirana u Europi prije 1997. što je bio datum prve uredbe. E, i mi smo u ovom prijedlogu htjeli izbjeći poteškoće koje imaju veze sa kategorijama nove hrane. Zato smo sada sastavili stratešku listu novih hrana koje spadaju pod ovu definiciju. Naravno moguće je da tu postoje e, neke nedoumice jer e, teško je napraviti potpuni i 100% e, jasni popis tih novih hrana. Što se tiče procedure, također vrlo je važno zabilježiti da je odobravanje u ovom našem, prema ovom našem predlogu će biti generičko, što znači da mala i srednja poduzeća koja imaju manja, manje sredstava za procjenu rizika će imati koristi od ovih izmjena. Ono što je važno, po sadašnjem zakonodavstvu također postoji jedna vrsta postupka koja tvrtkama omogućuje da izađu na tržište, ali je komplicirana ranije. E, nakon što je nova hrana e, odobrena po novom zakonu, postojećem zakonodavstvu, tvrtka mora e, dakle pokazati da je neka druga nova hrana ekvivalentna onoj već odobrenoj što znači košta novce i kompliciran je postupak to smo sada pojednostavili mi smo E, sada predvidjeli pet mjeseci za e, procjenu rizika od strane EFSE i devet mjeseci za e, maksimalni rok za odobrenje. Što se tiče odobravanja kako bismo, pomogli izvjesnim tvrtkama koje mogu kreirati novu hranu, predlažemo im e, da imaju e, jednu vrstu zaštite. Dakle, tu se neće morati dobiti generičko odobrenje, nego će moći staviti tu hranu na tržište jer su oni sami E, proveli istraživanje, ali oni moraju imati podatke, moraju dakle podastriti te podatke kojima pokazuju da, su, da je ta hrana sigurna na temelju njihovog vlastitog istraživanja. Kao što sam rekla, ovo, ovaj prijedlog je rezultat vrlo dobrog e, posla koji je e, dobrih rezultata pregovora Ehm, mi želimo poboljšati trenutni sustav, svi se slažu da postoji prostor za to poboljšanje, ehm, želimo ubrzati ehm, postupak odobravanja, a pritom poticati inovacije, pri čemu međutim želimo sačuvati sigurnost hrane. E, mi smo primili procjenu učinka, to je e, dosta brzo e, obavljeno, mi smo ga pročitali, mi smo tu procjenu pročitali s velikim zanimanjem. Evo, toliko sam ja danas htjela u svom izvodnom izlaganju reći, a sa zanimanjem ću saslušati vaša pitanja i pokušati odgovoriti ako bude mogla. Hvala lijepa. Hvala, a sada dam riječ gospodinu e, Valeriju Kurtovi iz e, agencije EFSA. Hvala lijepa gospodine predsjedniče što ste pozvali EFSU na ovu raspravu, što ste mi dali riječ. Za početak ću reći da EFSA nije uključena u e, zakonodavni rad niti u razvoj politika, ali e, vrlo smo zadovoljni što ste nas pozvali da sudjelujemo u ovoj raspravi. Ja ću vam reći o nešto o našim aktivnostima i planiranim aktivnostima u vezi sa ovim e, prijedlogom. E, što se tiče trenutne situacije u ovoj proceduri EFSA procjenjuje samo one postupke gdje su neke zemlje članice stavile prigovore e, na stavljanje e, u promet neke hrane što znači da dvije trećine takvih slučajeva je procjenjivano od strane EFSA nakon takvih prigovora što znači E, da bi prema ovo što e, predviđeno novim prijedlogom bi ubrzalo e, procedure i značajno smanjilo komplikacije. Također želim naglasiti da EFSA ove usluge radi besplatno, dakle ne naplaćuje te svoje usluge, a to uključuje također i novu hranu, odnosno zahtjeve za odobrenje nove hrane kao što sam rekao, ovaj centraliziran, ova centralizirana procedura će povećati količinu posla koju će morati preuzimati EFSA, međutim mi ćemo e, osoblje prebaciti sa nekih drugih područja gdje će se smanjiti količina posla tako da nećemo tražiti e, novo osoblje za obavljanje ovog posla. Također bih, bih vam htio reći da na zahtjev komisije smo počeli pripremati e, dokumente koji trebaju služiti kao smjernice i e, ti će dokumenti biti gotovi do listopada sljedeće godine. E, oni će naravno biti u skladu sa, novom, sa novim zakonodavstvom E, očekujemo komentare svih zainteresiranih strana i svi ti komentari će naravno biti uzeti u obzir i uključeni u e, finalne dokumente prije nego što oni budu objavljeni e, kako bi se poduprlo one koji traže odobrenja odnosno zemlje članice mi smo za 2016. predvidjeli e, sa, sastanke sa zainteresiranima kako bismo pružili objašnjenja o svim dokumentima i kako bismo e, dali više detalja i e, objašnjenja u vezi sa svim e, zahtjevima za odobrenje novih hrana. Kao što je nedavno objavljeno u skladu sa inicijativama EFSE da se pojačaju usluge e, aplikantima, e, moguć, u će biti moguće da se da se daju pojašnjenja direktno e, onima koji su podnijeli zahtjeve e, za odobrenje nove hrane. Većina zemalja, e, nekoliko zemalja članica imaju vlastite kapacitete za ovu vrstu posla. Mi smatramo da bi bilo E, dobro da zemlje članice to zadrže i u budućnosti i da nastave imati savjetodavnu ulogu onima koji traže odobrenja i mislimo da je neophodno da zemlje članice imaju tu neophodnu ekspertizu kako bi e, provjeravali e, podnešene zahtjeve. Mi bismo htjeli koristiti tu te kapacitete u zemljama članicama i želimo i kada e, ovo zakonodavstvo bude usvojeno želimo e, imati ugovore sa tim zemljama članicama i e, kako bi oni radili pripremne analize što će biti od velike pomoći EFSI kad se počnu primjenjivati te nove procedure. Također smo e, raspravljali e, sa, jednim savjetodavnim forumom i planiramo imati jednu mrežu sa zemljama članicama gdje će EFSA e, raspravljati sa stručnjacima o zemljama članicama o važnim pitanjima koja se tiču novih hrana. Ta mreža neće e, biti korištena za raspravu o e, pojedinim zahtjevima za odobrenje, međutim svejedno ta e, mreža će biti vrlo važna platforma za razmjenu mišljenja i za suradnju sa zemljama članicama. Hvala lijepa. Hvala lijepa predstavniku EFSE što nam je dao ovu kratku prezentaciju, a sada bih riječ dao e, Centru za strategiju i procjenu ADAS. E, sa nama su tu danas tri stručnjaka iz ADAS-a i oni će nam prezentirati studiju o učenku koju su proveli. Imate ukupno 15 minuta vremena, možete to raspodijeliti međusobno kako želite. Hvala lijepa, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa što ste nas pozvali na ovaj vaš sastanak e, da prezentiramo studiju o učinku. Kolega Steven Tompkins e, iz Adasa, također iz e, Jedinog kraljstva će također govoriti. Mi smo proveli dakle jedan komplementarnu procjenu učinka Možda bih mogao, mogu li zamoliti nekoga da e, mijenja slajdove. Dakle, mi smo imali tri osnovna cilja kod izrade ove studije e, procjene učinka. Dakle, da e, napravimo reviziju i ažuriranje E, procjene učinke iz 2008. Dalje da procjenimo učinke e, prijedloga komisije e, iz 2013. i da pogledamo novi materijal, novi prijedlog i procijenimo njegov učinak. Proveli smo niz istraživanja kako bismo obavili te postavljene zadaće također smo e, imali jedan program intervjua e, gdje su bili uključeni Europska komisija i neka druga tijela, na primjer agencija EFSA, ali i zemlje članice, e, tijela zemalja članica, nadležna tijela, također industrijska udruženja, udruženja potrošača i neki dionici iz trećih zemalja samo kratko o nekim glavnim pitanjima o kojima smo se bavili. Naravno neću moći ići u detalje jer imamo ograničeno vrijeme, želim dati e, mogućnosti mojim kolegama, ali bilo je pet glavnih pitanja koje e, smo, kojima smo se bavili. Dakle, učinak centraliziranih procedura davanja odobrenja za nove hrane, uloga e, državnih e, tijela i e, njihova međusobna suradnja i samo nekoliko završnih samo još nekoliko napomena mi smo dakle E, izradili završno izvješće koje će vam naravno biti dostavljeno i mi stojimo na raspolaganju za odgovaranje na vaša pitanja. Sada ću dati riječ kolegi Tomkinsu koji će vam e, koji će nastaviti sa prezentacijom. Hvala, Jacks. Molim sljedeći slajd. Što se tiče prvog pitanja, dakle, e, što se tiče opsega i definicije, rečeno nam je da nova definicija nove hrane E, se tiče dakle sve hrane koja nije konzumirana prije 15.5.1997. E, to znači dakle radi se o novim proizvodima koji su na tržištu i doći će u budućnosti na tržište. E, tu međutim se razlikuju mišljenja. Dakle percepcija je da će se ta nova definicija ticati stotina i tisuća proizvoda i tako da sve što se nije konzumiralo prije 15.5.1997. se potencijalno može smatrati novom hranom E, na primjer nove vrste voća e, dobivene e, nekim metodama proizvodnje hibride bi se smatralo novom hranom dakle to bi bilo opterećenje za tražitelje odobrenja sa točke gledišta potrošača ako se uzme široka definicija, tu postoji potencijal za rupe u zakonu, tako da bi se tu i neke nove hrane mogle provući na tržište bez e, dobivanja e, odobrenja. Dakle, naša preporuka tu je da mora biti više dijaloga između Europske komisije i nadležnih tijela i organizacija potrošača kako bi se doista shvatilo e, koji će biti učinci ove nove definicije. Molim novi slajd. Sljedeći slajd. Hvala. Dakle, učinak ovog centralizirane procedure odobravanja e, sada će se inicijalno mišljenje dobiti od EFSE, e, dakle time se preskače onaj korak preko zemalja članica to je dobra promjena jer do sada smo gubili vrijeme e, na to mm, međutim dok je prije su na stotine znanstvenika se bavili tim zahtjevima sada će se smanjiti broj e, njihov broj e, postoje područja gdje bi do, moglo doći do odgađanja odnosno do usporavanja i naša preporuka ovdje da ako komisija doista ozbiljno želi da taj proces bude pouzdan onda se mora donijeti e, e, strog e, plan rok i rokovi vremenski plan i rokovi u kojem se mogu moraju donijeti odluke što se tiče E, hrana iz drugih zemalja gdje se te zemlje e, hrane konzumiraju i smatraju se sigurnima, onda bi trebalo pojednostaviti postupak odobravanja za te vrste hrane. E, dakle, što se tiče, to se tiče za hranu iz primarne poljoprivredne proizvodnje, međutim većina hrane prolazi jednu izvjesnu preradu i procesuiranje tako da e, kod tih e, u tim slučajevima je e, neophodno da se ih se podvrgne proceduri odobravanja provjera sigurnosti hrane je vrlo teška i komplicirana. Naša preporuka je ovdje da se mora jasno e, razjasniti koje podatke e, tražitelj zahtjeva, e, potositelj zahtjeva mora podastrijedi kako bi se izbjeglo da se proces provjere otež, otegne u, i, i produlji. Sljedeći slajd, i još jedan molim. Dakle, pogledali smo troškove i resurse, e, nismo tu uspjeli donijeti nikakve zaključke jer to će doista ovisiti o EFSI, a njihove smjernice se očekuju tek u listopadu sljedeće godine, dakle e, tu još nemamo mišljenje. Što se tiče E, generičkih odobrenja mislimo da je to također dobra promjena osobito za mala i srednja poduzeća koja neće morati prolaziti e, punu proceduru e, odobravanja ako, tu već postoji generičko odobrenje koje su ishodile veće kompanije postoje zabrinutosti iz osobito iz redova industrije zbog zaštite podataka, odnosno da se ne, koji put neće e, moći staviti na spolaganje e, svi podaci. E, dakle, mnoge velike kompanije surađuju sa stručnjacima i ako ne budemo imali sustav zaštite podataka tu e, može doći do problema. Sljedeći slajd. Hvala Steven. Prelazimo na ulogu nacionalnih tijela i agencija. Kao što je u novom prijedlogu e, predloženo zemlje članice će imati nacionalna tijela za e, koja će surađivati sa agencijom EFSA E, dionici s kojima smo mi razgovarali, uključujući i vlasti u zemljama članicama i EFSU, e, su rekli da žele da i dalje oni nastave sudjelovati u ovoj proceduri jer e, posjeduju stručnjake, ekspertizu S druge pak strane nije moguće u ovoj fazi predvidjeti koliko je vjerojatno da će zemlje članice e, stavljati prigovore na e, hranu uvezenu iz trećih zemalja. To će ovisiti o kvaliteti podataka koje podastru tražite, podnositelji zahtjeva. Sljedeći slajd, molim. Dakle, naše preporuke na temelju našeg istraživanja su da bi zemlje članice trebale biti i dalje uključene u procjenu sigurnosti e, ukoliko su e, u mogućnosti ukoliko imaju odgovarajuće stručnjake. E, ispričavam se, rizik da će zemlje članice e, često ulagati prigovore su se ublažuju e, ako se uvedu e, strogi standardi kvalitete i također ako se još više razjasne pitanja sigurne konzumacije. Posljednje pitanje kojim smo se bavili je odnos između e, ovog predloženog e, zakonodavstva i ostalog europskog zakonodavstva koje e, se tiče hrane. Cijeli niz pitanja postavljen je iz redova prehrambene industrije jer nova hrana bi morala prolaziti kroz dvije e, procjene sigurnosti neovisno jedna od drugoj e, na temelju uredbe 1924 2006. E, međutim period zaštite podataka primjenjuje se i problem je da je to priličan izazov za e, tvrtke dakle podaci koji se tiču sigurnosti proizvoda e, u vezi sa procjenom nove hrane i podaci koji se tiču e, zdravlja dakle ti podaci često ovise o kliničkim studijama koje dosta dugo traju dakle obećanje da ako te dvije neovisne procjene e, e, se provode u različitim vremenskim periodima onda može doći do problema sa e, zaštitom podataka. Dakle, to bi moglo biti problematično za tvrtke i to bi mogao biti poticaj kompanijama da odnosno postoji rizik od duplikacije što se tiče procjena novih hrana jer nove hrane bi morale prolaziti kroz jednu drugu procjenu sigurnosti na temelju e, zakonodavstva iz 2013. Dakle, prema feedbacku koji smo dobili iz e, razgovora, postoje snažni indikatori da bi ta dva, e, neovisna, dva posebna postupka trebalo ujediniti u jedan. I još jedno posljednje pitanje koje e, su postavile udruge potrošača u ovom trenutku ne postoji harmonizacija na EU razini što se tiče statusa nekih botaničkih substanci i sastojaka, dakle biljnih sastojaka. Drugim riječima, e, neki biljni sastojci se u nekim zemljama članicama smatraju e, hranom, a u drugim zemljama članicama ljekovima. To može prouzrokovati probleme jer E, neke odluke se bi, mogle biti blokirane e, kao posljedica te dihotomije. Dakle, preporuke koje smo e, mi u stanju dati je ako je moguće da se promjena sigurnosti nove hrane provodi simultano da dakle teče simultano započne i završi istovremeno a ne konzekutivno jedno za drugim kako ne bi došlo do problema sa zaštitom e, podataka što se tiče e, nutrijenata e, potrebne su detaljnije smjernice od strane EFSE E, kako bi bile moguće promjene, e, procjene sigurnosti. I konačno, zbog nedostatka harmonizacije, kad je riječ o statusu izvjesnih biljnih sastojaka, moramo, to se mora pažljivo razmotriti kako to ne bi smanjilo učinkovitost novih centraliziranih procedura. Sada riječ e, dajem kolegi koji će zaključiti ovu našu prezentaciju. Hvala, dakle ovo je bilo kratko prezentacija o našoj doknadnoj procjeni učinka i naravno da vam sam na raspolaganju ako imate nekih pitanja. Hvala vam. Hvala vam na ovoj procjeni učinka. Zahvaljujemo naravno i EFSI na prezentacijama. A sada bih dao riječ Jacku Nicholsonu, on je izvjestitelj parlamenta za uredbu o novoj hrani. Hvala, gospodine predsjedniče. Kao prvo htio bih se ispričati što nisam bio ovdje od samog početka. Bio sam u hodniku jer sam i koordinator e, za poljoprivrede i naravno imamo dosta odbora koji se ovaj tjedan odvijaju istovremeno. No, iskoristio bih ovu priliku da svima zahvalim na onima koji su bili uključeni u vrlo korisnu prezentaciju danas. Time smo naglasili neke vrlo važna, važne točke zabrinutosti i izvjestitelji u Sjeni i drugi u ovom odboru, od njih ću rado čuti što misle, a prije nego što otvorimo raspravu možda bih mogu samo dodati nekoliko riječi. Htio bih biti vrlo kratak. Htio bih se osvrnuti na tri preporuke koje proizlaze iz ove studije učinku. To su područja za koje ja smatram da će nam biti potreban određen broj amandmana putem izvješća našeg doma. Jedno je definicija i opseg prijedloga. Ovaj prijedlog je dramatično popustio ostvariti svoj cilj. To je dakle bilo pojašnjenje definicije i opsega nove hrane. Jasno je iz obje studije učinku pa i iz mojih rasprava sa privatnim i javnim dionicima da ne postoji zajednički, zajednički stav o interpretaciji članka broj 2 i o definiciji nove hrane. Uklanjanje kategorija je dovelo do velike nezabrinutosti u industriji i iako ja prihvaćam činjenicu da nam je potrebna fleksibilnost kako bismo izbjegli rupe u opsegu uredbe za inovativne proizvode, ipak smatram teško prihvatljivo ovaj trenutni prijedlog komisije gdje se radi o tome da se odustane od bilo kakve kategorizacije. Naravno, to je važna rasprava koju smo vodili već unutar ovog odbora. Imali smo i radionicu i tada smo rekli da bi bilo pažljivije možda uvesti kategorije, njih ažurirati zapravo i zatim ih u budućnosti usporediti sa nepredvidivim razvojima u industriji. Što se tiče zaštite podataka, Poticanje inovacije u industriji je jedan od ključnih sastojaka ovog prijedloga i drago mi je što komisija to priznaje putem odredbe o zaštiti podataka, ali ova studija učinku je ipak pokazala glavne slabosti ovog razdoblja od pet godine koje je komisija predložila kao prvo. Moramo se obračunati sa izvorima zabrinutosti industrije što se tiče koordinacije zaštite podataka što se tiče ovih e, podataka utjecaju na zdravlje i prehrambenim vrijednostima nove, nove hrane, trebali bismo učiniti tako da se zaštita podataka ne učini bezvrednim time što imamo nekoordinirane zahtjeve, a isto tako pravo reference na povjerljivost podataka bi trebalo se također razmotriti, ne bi smjeli isključiti važnu suradnju koju, našu naša industrija ima sa našim sveučilištima. Iznimno je važno da se ta dobra suradnja nastavi i da se ona ne ograniči nepotrebno putem ove uredbe o novoj hrani. Što se tiče rokova, tu bih se osvrnuo na jedan od završnih aspekata ove studije o učinku, gdje se priznaje da još uvijek postoji previše razina u zahtjevu za stavljanje za tržište i rokova. I ovaj novi prijedlog će dakako ubrzati ovaj sam postupak e, izdavanje dozvola. Trebamo pogledati pobliže ovaj prijedlog da identificiramo područje gdje možemo promijeniti rokove kako bismo ubrzali cjelokupni postupak. Dakako vrijeme koje je komisiji potrebno da izradi svoje mišljenje bi mogli skratiti sa dakle tih devet mjeseci e, u tom prijedlogu pa bih ja isto tako promijenio i rok za mišljenje stalnog odbora to je sve što bih za sad htio reći, gospodine predsjedniče, a sada bih vam vratio ovu raspravu i sa veseljem ću poslušati u sjeni druge kolega u odboru. Hvala. Hvala, James. A sada ćemo čuti izvjestitelju sjene. Najprije ću dati riječ kolegici Ajuso. Hvala vam predsjedniče, hvala i komisiji, hvala izvjestitelju EFSI i e, našim stručnjacima. Kao što ste rekli, e, ovo je treći saziv da se bavimo ovim e, i nadam se da će ovaj puta ići malo brže, zahvaljujući i iskustvom koje svi mi imamo. I nadam se da će ovaj puta ići brže. U potpunosti se slažem sa stavom e, gospodina Nikosona. Mislim da je najvažnije tema definicija. Definicije jesu jako bitne, to su rekli i evaluatori, zato što e, ako definicije nisu dobro razrađene, to može dovesti do brojnih tehničkih problema, a i do pravnih nesigurnosti. Isto tako jako je važno da se definiraju e, te definicije, a i postupci u kojima se te definicije koriste. Što se tiče hrane koja dolazi iz trećih zemalja, u skladu sa prijedlog, slažem se da je prijedlog e, razuman, ali moramo imati na umu da su e, zahtjevi u trećim zemljama nisu baš isti kao i kod nas, a isto tako isto vrijedi i za postupke o tome kako se koristi ta hrana, kako se pripremaju, kako se kuhaju, tako da i to ima uzeti, treba uzeti u obzir. Zaštita podataka u skladu s onome što je do sada rečeno o e, akademskim organizacijama koje se uključuju u istrage. Ja vjerujem i nadam se da će prehrambena industrija potpisati vrlo stroge e, ugovore kako bi ti podaci bili namijenjeni isključivo njima, a ne i akademskim e, institucijama. Mislim da je dobra ideja i dobar prijedlog da mala i srednja poduzeća mogu e, se grupirati i zajedno podnijeti zahtjev. Što se tiče EFSE, sigurno će imati više posla i o tome smo razgovarali i kad smo spominjali proračun. I to treba uzeti u obzir zato što e, će određeni postupci biti besplatni i da se neće naplaćivati naknade. A ako će imati više posla, a ako će se smanjiti proračun, mislim da je to nemoguća misija i da će to biti nemoguće riješiti na taj način. Tako da i to valja uzeti u obzir. Ono što tražimo zevse je da pripremi vrlo jasne i konkretne smjernice kako bi se izbjegli problemi koji se recimo događaju sa zdravstvenom ispravnošću hrane što vidimo vrlo često i to naravno i samo i prehrambenoj industriji donosi jako puno problema. Što se tiče ostalih odredbi, dakle, klonirane životinje neće biti, to proizvodi neće biti tu uključeni. Govorimo o različitim postupcima i nakon dobivanja eh, odobrenja za određenu proizvod, u ovom slučaju kada se zahtjevi poklapaju, valja imati pravilo kako bi se doista preklapali u istom vremenu. I još bih postavila jedno konkretno pitanje. Nova hrana koja je odobrena u skladu sa člancima 4, 5 i 7 iz uredbe 90, prema uredbi iz 97. Oni će biti uvršteni na jedan jedinstveni popis i zbog toga neće se vidjeti podnositelji zahtjeva i neće imati e, istu zaštitu kao i nova hrana koja će biti odobrena prema novoj uredbi. Ne znam da li je komisija predvidjela jedno prelazno razdoblje ili neko rješenje za tu vrstu hrane. Posebice s obzirom na e, izuzeće od pet godina. Hvala vam svima još jednom. Hvala. A sada gospođa Auken. Hvala gospodine predsjedniče. Samo nekoliko, nekoliko općenitih riječi o ovoj studiji u učinku. U zelenima još uvijek imamo dojam da se biznis stavlja u samu srž a ne zaštita potrošača. I mi ćemo to u idućim raspravama vrlo detaljno pratiti, dakle da se ljudi i potrošači stave više u središte pozornosti nego biznis, ali to je samo općenita napomena. Zatim što se tiče prijedloga komisije, imamo nekoliko opaski. Što se tiče hrani isklonjenih životinja, mi smo zabrinuti zbog toga što se ta hrana izrečito isključuje iz opsega ove uredbe kako se ne bi stvorila regulatorna rupa. Moramo na odgovarajući način odrediti barem minimalne zahtjeve koje trebaju koje se treba primijeniti prije nego što ova uredba stupa na snagu. Ove trenutne provedbe nisu dovoljne, no one barem osiguravaju da hrana iz životinja ne dolazi na tržište bez zahtjeva i bez postupka za odobrenje. Ako tu hranu isključimo iz opsega ovog prijedloga, čak i bi hrana iz životinja mogla doći na tržište, a da to nitko ne primijeti. Što se tiče nanomaterijala, imali smo ranije ove godine raspravu o granicama, o označavanju nanomaterijala unutar e, uredbe o označavanju prehrambenih proizvoda. To je trenutno u stanju revizije i još uvijek smo jako zabrinuti oko toga, ali to je odvojeno pitanje. Što se tiče granica, definicija unutar FIC-a definira inženirane nanomaterijale kao namjerno svojene nanomaterijale koji imaju 50% ili više čestica u veličini 1 do 100 nanometara komisija sada planira primijeniti tu definiciju na novu hranu. No, u ovom slučaju se ne radi o označavanju, već se radi o procjeni rizika. Čak i EFSA priznaje na određenim mjestima tu opasnost i predlaže granicu od 10% za zahtjev veznih uz hranu. Ako se primijeni ovaj, ova granica od 50%, ne samo u svrhu označavanja, nego isto tako i u ovoj novoj uredbi o nove hrani, Postoji opasnost da bi neki sasunci vezanih uz materijale bili isključeni iz ove definicije i stoga bi ispali iz opsega primjene, što znači da ne bi morali proći procjenu rizika i prethodno, prethodnu dozvolu pristavljanja na tržište. Stoga bismo u ovoj novoj uredbi o novoj hrani trebali imati konzervativni pristup i primili, trebali bismo primiti ovu granicu 10% koju EFSA preporučuje. Kao treće, što se tiče provedbenih akata. Ne možemo prihvatiti provedbene akte kada se radi o tome spada li neka hrana u kategoriju nove hrane ili ne. Europski parlament je uvijek inzistirao na delegiranim aktima kada se radi o tome da se definira što spada u opseg nekog zakonodavstva. To se isto tiče i ažuriranja liste Europske unije. Ne možemo se tu oslanjati na, na provedbene akte. Zašto bi svi dodaci u hrani, enzimi, okusi spadali pod prethodno odobrenje Europskog parlamenta, a ostalo ne. Čak i iz 2008. vidimo da se zahtjeva, čak i u 2008. se zahtjeva da Europski parlament kontrolira ažuriranje lista Europske unije. I to pravo pripada Europskom parlamentu. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala. S obzirom da nema više javljanja za riječ, a ispričavam se, izvolite. Um, and I'd like to thank the... Hvala gospodine predsjedniče. Htjela bih zahvaliti EFSI i komisiji na ovoj studiji o učinku i na njihovoj prezentaciji. Dijelim ove zabrinutosti vezanih uz genetski modificirane organizme i klonijanu hranu koju se izuzima iz ovog prijedloga. Mi smo se nadali da će se s njima pozabaviti odvojeno i na primjeren način. Samo da spomenem neke zabrinutosti koje imam veznih uz komisiju. Ja sam prošla kroz studiju u učinku i neke stvari su mi zapali za oči. Kao prvo kada govorimo o tradicionalnim hranama iz trećih zemalja i ovo u zahtjevanu dobu 25 godina uporabe hrane, mislim da bismo trebali kada komisija zaprimi zahtjev iz trećih zemalja, ona mogla moći ispitati tu činjenicu koje metode zapravo će imati komisija. Bojim se da će taj postupak ostati isprazan, da će te kategorije ostati vrlo prazne i da stoga neće moći ispuniti tu zadaću. Mislim da bismo stoga trebali ograničiti kriterije i definicije unutar prijedloga. Koliko svačan postupak za izdavanje zahtjeva se više neće upućivati nacionalnim nadzornim službama, već komisiji koje će zatim zahtjeve podijeliti drugim državama članicama, tako je bilo do sada, već će se zahtjevi sada izravno podnositi komisiji i EFSI da se provede studija o e, procjeni rizika. Svačam da je cilj da se uštedi na vremenu, no kako to ova studija učinku pokazuje, često je vrijeme postupka manje važno podnositeljima zahtjeva od predvidivosti postupka. I isto tako ne želim uvesti u pitanje iskustvo država članica, no mislim da bi oni trebali biti na odgovarajući način uključeni u taj postupak, prije svega kada nismo sigurni hoće li EFSA i Europska komisija imati dovoljno kapaciteta da se obračunaju sa tim brojem zahtjeva. Eto, tu ću se zaustaviti. E eh, Hvala kolegici Bojlan. A sada dajem riječ e, do predsjedniku Poču. A ja budu novi v tom timu protože včera... Hvala. Ja sam novi zastupnik. Jučer sam imenovan izvjestiteljem u Sjene za ovaj dosije u ime socijalista demokrata. Te moram reći da sam imao samo jučer na večer vremena proći kroz ovu procjenu o učinku. Te moram reći da sam dosta potresen o tome, kao i prošle godine, kada sam dobio dosje PRM. Kakav je to prijedlog? Kada moramo promijeniti odredbe o definiciji da se zna uopće što pripada pod ovu uredbu da uopće bude jasno o čemu se radi, da bi to bilo logično. Kako da se ja izjasnim o ovom prijedlogu, ako stručnjaci već sada kažu da stotine tisuća novih prehrambenih proizvoda od 1997. godine sada moraju dobiti oznaku nove hrane. Ja tu vidim veliku nesigurnost i e, kada se radi o uvođenju središnjih e, tijela, gdje s jedne strane imamo tu bojazan da bi mogli stvoriti veliko administrativno opterećenje, a s druge strane isto tako e, se bojimo da bi neki, neke opasne tvari izbjegli sam opseg i samo područje primjene ovog prijedloga. Ja sam doista potresen. Nadam se da će suradnja sa gospodinom Nicholsonom dovesti do toga da se ta potresenost smanji, da se pretvori u veliku, veliku radost pri danjem radu na ovom dosjeu. Hvala. A sada dajem riječ predstavnicima vijeća. Grazie Presidente, Hvala predsjedniče. Hvala vam što ste stavili ovu točku na dnevni red. Hvala i svim članovima odbora koji su pokazali veliki interes za ovu temu. I za talijansko predstavništvo ova će tema biti vrlo visoko na našoj agendi. Želim zahvaliti i komisiji, uh, to jest odboru, te izvjestitelju Jamesu Nicholsonu u njegovim nastojanjima da se ostvari napredak na ovom e, dosjeu i da se postigne ravnoteža. Nakon iskustva s pregovorima iz 2009. i 2010. Ti su nam pregovori tada omogućili da produbimo cijeli ovaj paket. Mislim da je ova razmjena mišljenja vrlo bitna s obzirom i na zadatke koje ima talijansko predsjedništvo, ali i s obzirom na dogovor. A dogovoru se nadamo što je prije moguće. Što se tiče rada u vijeću, mogu vas obavijestiti da je već i grčko predsjedništvo u nekoliko navrata razgovaralo o ovoj temi. I sada je e, na nama zadatak da još detaljnije definiramo pitanja koja traže dodatnu razradu. Tu najprije mislim na e, finalni oblik u kojem će biti popis novih proizvoda, te e, mislim na definiciju nanomaterijala. mi smo odlučni da ćemo um, se pažljivo baviti ovim dosijeom, bit ćemo dakle oprezni, jer to ovako osjetljiva tema i traži od nas. I već sada možemo reći da ćemo uzeti u obzir sva mišljenja i sva primjedba koje, koje su već izneseni. Stoga obećajemo da ćemo se maksimalno potruditi. Naravno želimo uh, usko surađivati sa parlamentom. Jer parlament za nas predstavlja vrlo važnu referentnu točku. Hvala vam. Hvala italijanskom predsjedništvu. A sada ne znam da li naši stručnjaci žele nešto dodati ili možda odgovoriti na neki komentar? Ne? Dobro. Onda dajem riječ najprije predstavniku komisije, a nakon toga našem izvjestitelju. Hvala vam. Predsjedniče. I hvala vam na ovoj korisnoj i važnoj raspravi. Kad govorimo o definiciji Naravno, nije namjera komisije uključiti novu hranu koja nije bila smatrana novom hranom u prošlosti. I kao što sam rekla u svojoj uvodnoj izjavi, to je rezultat e, rada u odboru za mirenje i doista želimo pojasniti tu definiciju i želimo da ona funkcionira i za potrošače i za tvrtke, da jedni i drugi mogu uživati u pravnoj sigurnosti, da jasno razumiju što je nova hrana, a što nije. Tako da namjera nije pokriti retrospektivno hranu koja nije bila tada smatrana novom hranom. Namjera nam je pojasniti kategorije. Daću vam jedan primjer. Prema uredbi koja je sada na snazi, na primjer, proteini koji e, potječu iz insekata jesu nova hrana. Ali cijeli insekt nije, tako da to je zapravo, to nema smisla i to znači da moramo vrlo detaljno opisati kategoriju koja trenutačno je malo u sivom području. Tako da u, ta, tada je to bilo na umu e, zakonodavcima, a naš je zadatak sada da unaprijedimo razumijevanje tih kategorija i da sve to bude jasno i potrošačima koji moraju znati što im je na tanjuru i tvrtkama. Što se tiče popisa, da, bit će e, jedan popis. I danas je hrana podliježe dakle određenim ekvivalentima. Dakle, kad jedan e, proizvođač dobije odobrenje za novu hranu, već postoji e, čitav niz drugih proizvođača koji proizvode tu istu hranu. Tako da mislim da ima smisla da imamo jedan jedinstveni popis jednom kad uredba stupi na snagu, a da e, dakle hrana iz prošlosti bude dakle smatrana kao dakle koja se koristila u prošlosti bude smatrana kao dakle isto i kako bismo izbjegli e, složene postupke. Još jednom želim reći da je hrana od kloniranih životinja isključena iz prijedloga, zato što u trenutku kad smo radili na prijedlogu, shvatili smo da se hranom od kloniranih životinja se bave u drugom zakonodavstvu. Sada, ako ta zakonodavstva, ako ti zakone ne, ne budu usvojeni u istom trenutku, e, mi ćemo ga zadržati u području primjene kako ne bi bilo mm, legalne praznine. Ali vrlo je važno dakle, da i ta hrana bude predmet određenog zakonodavstva dok drugo nije usvojeno. GMO proizvodi su oduvijek bili isključeni iz te uredbe zato što su pokriveni drugom, drugim zakonodavnim aktima. Što se tiče nano proizvoda, smatramo da je i za potrošače i za proizvođače bitno da se pozivamo na postojeću, e, postojeće zakonodavstvo, čak i samo za svrhe označavanja, zato što je to vrlo e, tehnička definicija sama po sebi i to ne možemo promijeniti jer to je nanotehnologija. Tako da mislim da je jako bitno da nemamo različite definicije o nanoproizvodima i mislim da je vrlo bitno biti e, što dosljednije moguće. Naravno, to govorimo sa tehničke strane. I to mora biti svima jasno, i potrošačima i proizvođačima. Naravno, stručnjaci zemalja članica, a i EFSE, dakle svi se slažu da te postupke treba ujednačiti. EFSA i na drugim e, dokumentima i dosijejima surađuje sa znanstvenim agencijama iz zemalja članica što se tiče izjava o zdravstvenoj ispravnosti, o novoj hrani, moramo uzeti u obzir da zakonodavstvo o zdravstvenoj ispravnosti hrane Dakle, da se na hrani piše je li ta hrana mm, dobra za vaše kosti, za srce ili tako dalje. Dakle, to je zakonodavstvo koje se primjenjuje na svaku hranu i odnosi se o učinkovitosti ili zapravo korisnosti svake hrane. Ne odnosi se isključivo na novu hranu. Tako da, mm, važno je da to zakonodavstvo postoji odvojeno. I kad govorimo o novoj hrani, moramo znati da kad govorimo o ovoj uredbi ona se bavi zastranom sigurnošću hrane. I postoji razlika između to dvoje. Naravno da mogu biti povezani, ali prije nego što stavite takvu izjavu morate biti sigurni da je hrana 100% zdravstveno ispravna. Tako da to je možda element kojeg bismo mogli pojasniti. Mislim da se svi slažemo, ali jako je važno da imamo na ciljeve zakonodavstva. Hvala vam na ovoj vrlo korisnoj raspravi. Naravno, nastaviti ćemo surađivati i sa vama i sa vijećem. I nadam se da ćemo na kraju postići sporazum, a nadam se i uskoro prvom čitanju. Eto, hvala vam puno. Hvala komisiji, a sada riječ dajem našem izvjestitelju gospodinu Nikolsonu. Hvala vam. Hvala svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi, mislim da je bila vrlo korisna. I mislim da smo definirali put kojim ćemo ići dalje. Ja se bavim novom hranom, a ne kloniranjem. To bih htio još jednom naglasiti, to je e, odvojena tema i ne planiram se baviti mm, tim dijelom. Timo ćemo se baviti u jednom drugom području na jedan drugi način. Htio bih e, vidjeti e, vremenski, vremenski okvir za ovaj, za ovaj dokument što je prije moguće. Dobro, onda ento završavamo naš e, sastanak par minuta prije predviđenog e, kraja i dajem, podsjećam vas na e, fotografiranje, zajedničko fotografiranje u 14 sati minuta.